je predsjednik Sirkenski jučer napomenuo, njega danas ovdje nema jer je u Luksemburgu kako bi sudjelovao na sastanku vijeća ministara. Naravno, od tog sastanka vijeća očekujemo važne ključne odluke za budućnost naše poljoprivrede. Gospodin Sikerski me zamolio da predsjedavam današnjim radovima. Predlažem dakle da nastavimo sa radom e, prema dnevnom redu. Sada je predviđeno predstavljanje jedne studije o usporedbi prihoda poljoprivrednika u Europskoj uniji. To je studija koja je izrađena za potrebe našeg odbora. Dakle, riječ je o usporedbi prihoda poljoprivrednika u zemljama članicama Europske unije. Dakle, to je usporedba stanja između zemalja članica. Cilj zajedničke poljoprivredne politike je osigurati ravnopravnu kvalitetu života i životni standard poljoprivrednika koji oni ostvaruju zahvaljujući svojim individualnim dohodcima. ova studija upravo pokazuje da taj cilj mora biti naš prioritet. Ona će nam omogućiti također i podvlačenje crte pod stanje prihoda različitih poljoprivrednika u zemljama članicama. Dakle, donošenjem pregleda stanja u različitim zemljama članicama, ova studija će nam također omogućiti razradu preporuka o poboljšanju prihoda poljoprivrednika. U svoje vlastito ime, a također u ime cijelog odbora, želim pozdraviti autore ove studije, gospodina Berkeley Hilla i gospodina Dilana Bradleya. Želim im zahvaliti na izradi ove studije, a također napred i na predstavljanju iste. Nakon prikaza studije dat ću riječ predstavniku glavne uprave za poljoprivredu Europske komisije, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Dakle, odmah dajem riječ našim gostima i prepuštam im e, da sami odluče tko će prvi uzeti riječ, a nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja o ovim pitanjima. Hvala. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam Barclay Hill. Inače se već dugo vremena bavim gospodarstvom i poljoprivredom i surađujem sa doktorom Dylanom Bradleyem iz savjetodavne tvrtke Agraceas. Rado smo preuzeli ovu zadaću na traženje Europskog parlamenta i ovo izvješće koje je pred vama je mnogo duže nego što možemo sada iznijeti u ovom dijelu sastanka, tako da ćemo mi ukazati na neke ključne točke ove studije, a kasnije ćemo nastojati odgovoriti na vaša pitanja u vezi s time. Evo ovdje na ovome slajdu vidite sadržaj prezentacije. Ja ću dati kratku uvodnu riječ, onda ću se osvrnuti na izvore podataka i primijenjene metodologije. To će možda trajati nešto dulje nego što bi se smatrali prikladnim, ali mislim da je važno usvojiti neka temeljna načela metodologije koja je primijenjena na mjerenje prihoda to treba jasno objasniti, a također treba ukazati na izvore koji su nam dostupni za primjenu ove metodologije. Zatim e, ćemo govoriti o pregledu kretanja prihoda u poljoprivredi, a pri tome je zanimljivo napomenuti sljedeće, odnosno glavna kretanja prihoda u poljoprivredi održavaju ono što se događa u Europskoj uniji. Primjerice, znamo da povijesno gledano je poljoprivreda uvijek se eh, kretala eh, između eh, cijena i troškova i uvijek se nastojalo vršiti pritisak na troškove poljoprivrednika kako bi se isti smanjili, kako bi se zadržala odgovarajuća visina dohotka poljoprivrednika. No, vidjet ćemo kako se to događa u Europskoj uniji. Također još jedna važna odlika prihoda poljoprivrednika je variabilnost. Poljoprivrednici znaju da se njihovi prihodi mijenjaju iz godine u godinu i zbog toga to nastoje nadoknaditi upravo diversifikacijom. I treća velika karakteristika poljoprivrede je raznovrnostnost, odnosno različitost između poljoprivrednih gospodarstava u smislu vrste i dimenzija. I vidjet ćemo kako se to uklapa u statističke podatke Europske unije. Zatim ćemo razmotriti razloge za nedavne promjene u poljoprivredi i u poljoprivrednim gospodarstvima. Vidjet ćemo što potiče te promjene. U petom dijelu razmotrit ćemo razlike između zemalja članica i tu moram dodati da je položaj zemalja članica u studiji određen e, uvjetima koji su zacrtani za ovu studiju. I na kraju, posljednji dio sadrži preporuke za prikupljanje statističkih podataka i e, za e, buduće politike prema dokazima koje smo prikupili. Naslov studije je usporedba prihoda poljoprivrednika. No, koje usporedbe trebamo razmotriti? Ponovno, uvjeti koji su zacrtani za studiju bili su važni u tom smislu jer su skrenuli našu pozornost na e, ključne ciljeve ZPP-a u osiguranju upravo dostojanstvenog e, životnog standarda u Europskoj uniji među poljoprivrednicima. Ako ste upoznati s mojim radom e, u posljednjih 30 godina za Eurostat i druge organizacije, znate da me posebno zanima odgovarajući životni standard za poljoprivrednu zajednicu i također načini na koji se to prate i zanimaju me uspjesi politike u smislu osiguranja takvog životnog standarda. No to također podrazumijeva da se treba pozabaviti i prihodima domaćinstava poljoprivrednika. Međutim, to nikad nije definirano što je to zapravo pravičan ili odgovarajući životni standard u kontekstu poljoprivrede i nikad nismo vidjeli definiciju poljoprivredne zajednice, pojma poljoprivredne zajednice. Naravno, ona se sastoji od domaćinstava kao i sve zajednice, no jesu li to domaćinstva poljoprivredne zajednice ili su to domaćinstva koja imaju i manje ili su to samo ona čiji glavni prihod e, ovisi o poljoprivredi? Ovo pitanje definicije je doista vrlo bitno. I to upravo zbog toga što to, o, o tome ovisi variabilnost e, dohodaka tih domaćinstava. No, u svakom slučaju postoji politički interes za usporedbu prihoda između različitih e, poljoprivrednih gospodarstava, njihovih e, vrsta, djelatnosti kojom se bave i između zemalja članica i raznih regija. No, ne zanimaju nas samo razine, one jesu važne, naročito kada je riječ o životnom standardu, nego zanimaju nas također i kretanja kada je riječ o stabilnosti prihoda i o raspodjeli prihoda. Primjerice, ako sagledamo dohodak od poljoprivrednog rada u poljoprivredi, utvrđujemo onda da velika većina zapravo je u minusu iz godine u godinu. Dakle, kako ta gospodarstva preživljavaju? Pa odgovor na to pitanje je upravo u činjenici da imaju druge izvore prihoda. Dakle, variabilnost i razina ulaganja određuje cjelokupni prihod, a ne samo prihod od poljoprivredne djelatnosti. Sada ću se osvrnuti na knjigovodstvene metode mjerenja dohotka u poljoprivredi sustav nacionalnog knjigovodstva i europski sustav poljoprivrednog knjigovodstva daje nam dva načina za mjerenje prihoda. Dakle, možemo mjeriti prihod od određene djelatnosti, primjerice poljoprivredne proizvodnje, to je jedan način, a drugi mogući način je razmatranje prihoda koji proizlaze iz različitih takozvanih institucionalnih jedinica, a glavna institucionalna jedinica u poljoprivredi je OPG ili mali obrt. No postoje i druge institucionalne jedinice ili subjekti. No, budući da sagledavamo jedinstvenu gospodarsku cjelinu sa različitih gledišta, to se može pomiriti i ovaj dijagram koji je na slajdu pokazuje sljedeće. Dakle, ovo sivo područje koje je vodoravno odnosi se na poljoprivrednu djelatnost, i također E, proizvodnja i dohoci od proizvodnje su tu prikazani, a to se može podijeliti na proizvodnju iz tri oblika institucionalnih jedinica, odnosno OPG, korporacije ili DO i ostali. Na dnu ovog dijagrama vidite područja koja nisu siva, a to su djelatnosti kojima se obrti i tvrtke bave osim njihove osnovne poljoprivredne djelatnosti. Dakle, ako pogledamo sektor domaćinstava koji je ovdje najveći, dakle ovdje s lijeve strane vidite zbroj domaćinstava koja nemaju nikakve druge djelatnosti, dakle sav njihov prihod dolazi od poljoprivrede a, e, kako se pomećemo prema desnoj strani nalazimo sve više domaćinstava u kojima drugi izvori prihoda imaju veći udio i do kraja dolazimo do domaćinstava koji imaju više prihoda od, iz drugih izvora nego iz poljoprivrede. Ovaj sljedeći slajd razmatra neka metodološka pitanja mjerenja prihoda u poljoprivrednim domaćinstvima. To su e, prihodi koje je prekupio Eurostat i FAO. Glavni pokazatelj prihoda je prihod e, po članu domaćinstva i pojedinici. Dakle, to je prihod nakon što su podmireni, odnosno uklonjeni svi troškovi proizvodnje. Dakle, to je prihod iz svih izvora, od poljoprivrednog gospodarstva, od e, nekretnina, mirovina i tako dalje. Kao što sam već spomenuo, metodologija uzima u obzir različite definicije poljoprivrednog domaćinstva. Dakle, E, jedna sužena verzija je e, domaćinstvo gdje je poljoprivreda glavni izvor e, prihoda. Imamo jednu širu definiciju koja obuhvaća sva domaćinstva koja imaju određenu poljoprivrednu djelatnost. No, iako to se možda čini privlačnim, osobno smatram da kada je riječ e, o metodologiji mjerenja prihoda, ne postoji jedan funkcionalni europski sustav koji bi nam dao pozdane informacije o prihodima poljoprivrednih gospodarstava i koji bi omogućio usporedbe između prihoda e, poljoprivrednih domaćinstava i ostalih. Dakle, mislim da tu postoji jedan manjak informacija i zbog toga e, kratkoročno trebamo razmotriti koje informacije možemo dobiti od zemalja članica. One su i e, raspršene i nepotpune. Zašto nemamo valjane podatke pomoću kojih bismo mogli usporediti prihode poljoprivrednih domaćinstava i e, drugih skupina domaćinstava i onda izvući iz toga zaključke kada je riječ o životnom standardu. Pa možemo to objasniti na više načina. Dakle, postoji nedostatak e, političkih zahtjeva. Pa zašto? Pa u prošlosti neki su političari pretpostavljali da poljoprivrednici isključivo ovise o poljoprivredi kada je riječ o prihodima, no to očito nije tako. Neki političari kada bi ustanovili da poljoprivrednici imaju prihode koji su viši od prosjeka, e, smatrali su da je to politički nezgodno. Osim toga, kada su osmišljeni načini mjerenja 1930. i 1940. godina, dakle, u prošlom stoljeću, počelo se ne od oblika domaćinstva, nego se razmotrilo vrstu prihoda od poljoprivredne proizvodnje, a ne prihod domaćinstva kao takvog. I kada je nešto već ustanovljeno, onda se time i drugi koriste, ne nužno na prikladan način, ali e, i statističke podatke moguće je zlorabiti. Također u ZPP-u postoji nedostatak operativnih zahtjeva, odnosno ne postoji mehanizam koji nam nalaže da moramo znati koji su prihodi takvih domaćinstava. E, osim toga, korisnici ako mogu dobiti neku brojku koja je obilježena kao poljoprivredni prihod, iako je ona zapravo posljedica neprikladnog mjerenja, oni će je ipak usvojiti. Drugo moguće objašnjenje je također e, i interes samih birokrata, odnosno e, ministri poljoprivrede su ministri za poljoprivredu, a ne ministri poljoprivrede. Dakle, tu postoji jedna sitna razlika. Oni žele podržavati e, poljoprivredu kao izvor prihoda poljoprivrednih gospodarstava, sve što se protivi tome birokracija ne podržava. I na kraju nemamo dovoljno podataka. Imamo problem sa izvorima podataka, zato jer u brojnim zemljama članicama te informacije jednostavno se ne prikupljaju. Niti se to čini u pregledima prihoda poljoprivrednih gospodarstva, niti u poreznim sustavima. U mnogim zemljama članicama Poljoprivrednici se ne oporezuju, odnosno njihov dohodak se ne oporezuje, barem nekih poljoprivrednih gospodarstava, tako da nema dovoljnog postotka poljoprivrednika prema tom sustavu mjerenja koji bi opravdao vođenje knjigovodstva. Pređemo sada na jedno područje gdje metodologija postoji, ali se ne primjenjuje. Dakle, kada je riječ o prihodima od poljoprivredne djelatnosti, vidimo da tu imamo više izvora podataka. Imamo dva sustava stvaranja prihoda u Europskoj uniji od e, poljoprivrede, odnosno dva sustava mjerenja prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Dakle, kao prvo imamo e, E, knjigovodstvo za poljoprivredu za koje je nadležan Eurostat e, i to je jedan pristup od ozgo prema dolje, odnosno procjenjuje se prihod cjelokupnog poljoprivrednog sektora i to uglavnom iz sekundarnih izvora. Dakle, ako želite znati vrijednost poljoprivredne proizvodnje, možete e, uzeti u obzir koja je površina nasada, prinos i onda e, proračunati i vrijednost usjeva. Eurostat e, raspolaže preliminarnim procjenama prije kraja kalendarske godine na koju se te procjene odnose, ali to govori nešto o sektore, ne može vam reći što se događa na pojedinim gospodarstvima. Dakle, to je ažurirano, ali je to agregatan izračun. I na kraju imamo e, sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka ili FAZN koji koristi jedan e, niz varijabli koji primjenjuje na cijelo europsko područje, ali obuhvaća samo prihod od poljoprivredne djelatnosti ili proizvodnje sa nekim malobrojnim izuzećima, ali to vam omogućuje da ocijenite što se događa e, kada je riječ o kretanju prihoda između različitih poljoprivrednih gospodarstva, odnosno različitih dimenzija. Svaka zemlja e, primjenjuje jedan prag ispod kojega međutim se podaci ne prikupljaju, a to uključuje i mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva i taj prag varira od zemlje do zemlje što dovodi do problema u tumačenju rezultata. Podatke možemo dobiti iz nacionalnih pregleda o poljoprivrednim gospodarstvima, no iako ona donose dosta detaljne podatke, vrlo su često ti podaci zastarjeli, čak i do dvije godine. Mi smo se koristili sustavom poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka u izradi naših rezultata i siguran sam da vas sada zanima čuti nešto o konačnim rezultatima. Dakle, to je naš glavni izvor podataka, FADN. I, e, dakle, prihod obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva je e, prihod koji je njima e, na raspolaganju za štednju, na, za ulaganje nakon što se odbiju svi troškovi, dakle troškovi različitih gnojiva, zemljišta, namnine, kamata, isplaćenih plaća i tako dalje. Dakle, naš glavni pokazatelj je upravo prihod poljoprivrednog, e, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. No, prije nego što se osvrnem na to, želim reći nekoliko riječi o različitim izvorima podataka o OPG-ovima. Kako je situacija u tom slučaju? Podaci su nepotpuni i fragmentarni i to nije uopće idealna situacija, ali ono malo dostupnih podataka pokazuju da su tu zajednički izvori podataka čak i izađu većih gospodarstava. Dakle, ne smijemo pretpostaviti da e, ako je imanje, odnosno gospodarstvo veće, da isključivo živi od poljoprivrede. prihod koji obitelj dobiva od poljoprivrede nije e, pouzan e, pokazatelj njezinog ukupnog e, prihoda. Dakle, to utječe i na razinu prihoda i na stabilnost prihoda jer su ovi drugi prihodi ne od poljoprivrede općenito stabilniji nego ono je od poljoprivrede. Osim toga, prosječno raspoloživi prihod poljoprivrednog domaćinstva e, sličan je ukupnom e, prihodu društva općenito u toj određenoj zemlji, iako je to različito od zemlje do zemlje. E, recimo u nekim zemljama poljoprivredna gospodarstva imaju prosječno veći dohodak, recimo primjer toga je Ujedinjena kraljevina, a u drugim zemljama recimo E, su ti prihodi niži, recimo u, u Portugalu. No, ako sagledamo cjelokupnu Europsku uniju, ne postoje dokazi da poljoprivrednici kao skupina e, lošije stoje, ako naravno postoje određene regije gdje oni jesu siromašniji. Dakle, ne možemo potvrditi tvrdnju koju često iznosi komisija da je njihov prihod 40% niži od prosječnog prihoda u zapadnjačkom društvu. Dakle, ti se podaci temelje na, ne isključivo na prihodima, nego na eh, prosječnom povratu od ulaganja. Dakle, potrebne su nam eh, daleko bolje statistike o ovom važnom području unutar poljoprivrede. E, kasnije ću se vratiti na to. Prelazimo sada na sljedeći dio, a to je eh, pregled kretanja prihoda od poljoprivrede i to se uglavnom koristimo podacima iz sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, odnosno FADN-a. I ti su podaci navedeni u našem izvješću. No, kada mjerimo prihod od poljoprivredne djelatnosti, to je samo dio prihoda koji imaju poljoprivrednici. Prihod e, OPG-a je pokazatelj koji je nama ipak draži, zato jer je to nakon odbitka plaća, e, najamnina i kamata. To je samo po sebi nestabilno, zato jer je poljoprivreda sama po sebi nestabilna djelatnost. Općenito, E, smatra se da je e, uzimanje prosjeka od tri godine odgovarajući postupak e, i naši rezultati upravo uzimaju u obzir to razdoblje kao polazište. Kretanje kroz vrijeme je također zanimljivo i kao što je i usporedba između različitih veličina poljoprivrednih gospodarstava i prevladavajuće djelatnosti. I mislim da ću sada dati riječ kolegi koji će vam predstaviti naše nalaze na temelju rezultata iz sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, naročito kada je riječ o OPG-ovima. Hvala, želim samo ponoviti ono što je e, kolega rekao prije kada je riječ e, o e, poljoprivrednim gospodarstvima koje su manjih dimenzija, odnosno koje imaju manje od 25.000 tisuća eura vrijednosti standardne proizvodnje. Također ćemo pogledati razine, e, promjenjivost e, tokom vremena i tako dalje. Dakle, možete lako usporediti ovo što govorim sa e, izvješćem jer imate izvješće pred sobom. Dakle, ovdje vidite podatke grupirane za period između 2004. i 2012. i ono što možete tu vidjeti e, da postoji trend za sve ove skupine, znači 25 e, zemalja članica, odnosno 27 zemalja članica e, dolaskom Rumunske i Bugarske tu vidite jedan tren, ali ako pogledate e, prvotnih e, starih 15 članica i 10 e, zemalja koje su se predužile 2004. što je ova crvena linija, oba dvije te linije pokazuju porast, ali pad između 2007. i 2009. Rumunska i Bugarska, to je zelena linija, vidi se da nisu imale takav pad prihoda od 2007. do 2009. Također vidite e, približavanje između N15, e, N10 i N2, iako je važno e, reći da je razlika između tih prihoda tih skupina ostala otprilike ista. Ova, ovaj grafikom pokazuje e, promjene u prihodima po godinama i tu se vide bitne razlike između pojedinih godina. E, tu vidite promjene za iste ove skupine zemalja članica koje sam prošli, e, kod prošlog grafika objasnio. Dakle, većina E, promjena je pozitivna osim između 2007. E, i 2009. E, iako su promjene različite za različite godine. Također ćete primijeniti da postoji veća promjenjivost kod zemalja N10 nego kod zemalja N15. Dakle, 2007. se prihod povećao a 2009. je E10, e e, e, kod zemalja N10 pad bio veći nego kod N15. E, zašto vam pokazujem ovaj grafikon? Zato da bi vam objasnio da je opasno gledati pojedine godine jer su prihodi promjenjivi i zato se treba pogledati više godina, a mnoge publikacije ignoriraju ovu variabilnost i promjenjivost prihoda i e, govore o godinama kada je zabilježen pad, ali treba promatrati dulje periode vremena. Ovaj grafikom pokazuje e, indikatore e, prihoda poljoprivrednih gospodara prema, e, e, gospodarstva prema veličini gospodarstva između 2010. do 2012. i e, prihod po obitelji Ovdje vidite da kao što se može i očekivati postoji veza između veličine gospodarstva i prihoda. Dakle, kako, e, što je poljoprivredno gospodarstvo veće, to i prihod više raste. E, kod većih e, gospodarstava primijetit ćete dosta velike razlike, a to je zato što je tu veliki udio veličine gospodarstva, a mali udio E, e, rada članova obitelji. Ovaj grafikon vam pokazuje iste te, istu vrstu informacija po tipu poljoprivrednog gospodarstva opet između 2010. i 2012. Horizontalne linije pokazuju prosjek za EU 27, Dakle, vidite tu na e, grafikonu vam se piše što je e, označeno kojom bojom. Vidite da postoje velike razlike u prihodu ovisno o tipu poljoprivrednog gospodarstva. <clears throat> Tako da e, je prosjek za miješane miješana poljoprivredna gospodarstva niži nego za specijalizirana Doduše, naravno, postoje neke, neka gospodarstva sa miješanom proizvodnjom koja imaju viša, više prihode, ali e, tendencija je da e, specijalizirana specializirana gospodarstva imaju više prihode. Vrlo je važno kad pogledate ovu, ovaj grafikon, kad pogledate goveda, u usporedbi sa drugim vrstama proizvodnje vidjet ćete da postoji jaka, jak utjecaj veličine e, poljoprivrednog gospodarstva. Oni tipovi koji imaju veće prihode skupe i veću količinu kapitala. Dakle, kad vidite velike prihode e, u sektoru e, govedarstva, to je time objašnjeno usporedbi sa e, poljoprivrednim gospodarstvima koji imaju miješanu proizvodnju. E, sljedeći grafikon su e, opet indikatori prihoda gospodarstva po starosti za 27 zemalja članica od 2010 do 2012. Ovdje imate prosjek za sve članove dakle e, kućanstva ne samo za vlasnika glavnog vlasnika farme <clears throat> nego su uključeni svi njegovi članovi obitelji njegova djeca dakle ono što vidite je da su prihodi najmanji kod e, ekstrema <clears throat> i mlađi poljoprivrednici i stariji poljoprivrednici e, obično imaju manja gospodarstva što utječe negativno na njihovu veličinu prihoda. Ovaj grafikon pokazuje varijacije e, po tipu poljoprivrednog gospodarstva od 2004. do 2012. E, tu dodana vrijednost po poljoprivrednom gospodarstvu je zelena. Dakle, ono što vidite je da neka gospodarstva imaju promjenjivije prihode od drugih. Opet je uzgoj goveda, odnosno e, ratarstvo imaju ve, veću variabilnost, dok je hortikultura e, stabilnija po visini prihoda. Dakle, e, visina prihoda ovisi o vrsti proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu. Sljedeće što ćemo pogledati je što je iza e, promjenjivosti. Koji su ključni faktori koji e, uzrokuju tu promjenjivost prihoda e, poljoprivrednih domaćinstava? Ovdje imamo jedan kompleksni e, set tih faktora. Većina poljoprivrednih domaćinstava ima prihode i iz drugih izvora, a ne samo od poljoprivredne proizvodnje, dakle imaju mirovine i tako dalje, mi znamo da barem jedna trećina e, glava e, obitelji e, vlasnika, dakle poljoprivrednih gospodarstva imaju i druge izvore prihoda. Dakle, polovica gotovo polovica e, parova koji imaju poljoprivredna gospodarstva imaju drugi izvor prihoda a također imaju veliki broj poljoprivrednih e, domaćinstva imaju drugi izvor prihoda na svom poljoprivrednom gospodarstvu. Dakle, koji su to izvori prihoda e, koji nisu od poljoprivredne proizvodnje. To zapravo ne znamo, ali ono što možemo reći je da e, su faktori koji e, proističu iz tih izvora prihoda koji nisu od poljoprivredne proizvodnje se kreću kao i kao što se kreću prihodi u gospodarstvu općenito. Ako pogledate kroz povijest poljoprivrede, kroz e, prošlih sto godina, upravo im je taj dodatni izvor prihoda općenito e, i omogućio da, da se nastave baviti E, poljoprivrednom proizvodnjom. Razno, razni, e, razno razne profesije e, i, i lječnici i pop zvijezde se imaju poljoprivredna gospodarstva i druge izvore prihoda. Dakle, dva najvažnija faktora koja tu treba imati na umu je vrijednost proizvodnje i troškovi proizvodnje, a e, pritom visina prihoda od proizvodnje ne ovisi o e, količini proizvoda nego o troškovima, razlic, e, promjenjivosti troškova e, e, poljoprivredne proizvodnje. Ovdje možete vidjeti apsolutne vrijednosti prihoda i troškova. Tu imate troškove i prihode na ljevoj strani, a u donjem grafu imate iste te informacije, ali u postocima. I opet to je prosjek za period od 2010. do 2012. E, dakle, e, plava plavi stupac je tu najvažniji, također je zeleni. Ako pogledate na prihode, vidite da se oni sastoje od subvencija, e, iako su one relativno mali dio prihoda i vidjet ćete tu razliku između prihoda i troškova E, to je ovaj ružičasti stupac. Ono što je važno, e, tu se vidi da je to značajnije za e, N10 nego za N2 zemlje. Vidjet ćete također da postoje i razlike u apsolutnim razinama prihoda i troškova Međutim, male su razlike što se tiče tipova troškova. Dakle, da li se tu radi o najamninama ili e, kamatama i slično, to je uglavnom usporedivo e, bez obzira na to o kojim zemljama članicama se radi. Ovaj grafikom pokazuje promjene u prosječnim e, vrijednost prosječnih e, komponenti e, prihoda od 2004. do 6. i od 2010. i 12. Ovo što vidite je da su promjene u e, proizvodnji i u prihodima. Dakle, postoji razlika između e, totalne proizvodnje i totalne potrošnje. Tu se vidi veće povećanje subvencija za EU10 e nego za EU15. Ovaj grafikom pokazuje evoluciju, evoluciju prosječnih subvencija E, po farmi za period od 2004. do 12. EU 15 je zelena linija koja je na vrhu, isprekidana linija je EU 27 e, to je dakle prije pristupanja Rumunske i Bugarske, e, Ljubičasta je EU N10, a Rumunska i Bugarska je ova linija na dnu. Ovo što se jasno vidi je ovo što sam upravo rekao, a to je povećavanje e, subvencija u e, zemljama e, N10 dok su subvencije ostale iste u Rumunskoj i u Bugarskoj. Dakle, tu nije bilo bitnog povećanja. Sljedeće do čega sad dolazimo u ovoj usporedbi su razlike između prihoda poljoprivrednika između različitih zemalja članica. To uvijek izaziva zabrinutost i zanimanje zašto su prihodi u nekim zemljama viši nego u nekim drugim. Imamo zajedničku poljoprivrednu politiku to međutim ne osigurava iste razine prihoda u svim zemljama članicama ili možda osigurava. To ćemo vidjeti za koji trenutak. Ako pogledate statistike e, iz FADN-a, mi imamo relativno visoke prihode u nekim zemljama. E, to je dakle e, relativni prihodi mjereno u periodu od tri godine, od 10. do 12. su zemlje su Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Zemlje sa relativno niskim prihodima su e, zemlje koje su pristupile Europskoj uniji 2004. E, koje je objašnjenje za to? Glavno objašnjenje je čini se razlika u veličini poljoprivrednih gospodarstava između tih zemalja. Kao što ćemo vam kasnije pokazati, ako uzmete u obzir i veličinu poljoprivrednog gospodarstva, razlike među zemljama počinju nestajati. Što se tiče promjena između početka perioda E, dakle 2004. do 6. i period 2010. do 12. Većina, e, u većini zemalja došlo je do nominalnog rasta prihoda i najveći postotak e, zabilježenje tog rasta zabilježenje u zemljama EU N10. Što se tiče variabilnosti, prihod je variabilniji nego neto dodana vrijednost. To je razumljivo jer je eh, jer prihod se dobije nakon što su plaćeni troškovi za najamninu, kamate i eh, radnu snagu eh, koji su obično stabilni troškovi. Neke zemlje članice međutim E, imaju veću variabilnost nego druge a to može odražavati e, kombinaciju tipova poljoprivrednih gospodarstava u e, različitim zemljama. Ovdje imate grafikon gdje vidite različite razine između zemalja članica i vidite neke zemlje članice koje strše to su zemlje koje sam spomenuo, a neko, neke koje su osobito niske, e, su, to su obično ove zemlje EU N10, dakle zemlje koje su pristupile 2004. Također smo pogledali ovo i na regionalnoj razini, ovo što ste vidjeli e, na prethodnom grafikonu ne pokazuje razlike unutar jedne zemlje članice, dakle na ovoj slici vidite e, prihod e, obiteljskog e, poljoprivrednog gospodarstva po regijama za period od 2010. do 2012 i vidite da u nekim zemljama članicama postoje velike razlike između pojedinih regija, osobito su razlike uočljive u Francuskoj i Njemačkoj, a manja je varijabilnost u drugim zemljama članica, na primjer u Finskoj, Poljskoj, Grčkoj, tu, je, e, tu nema varijabilnosti unutar zemlje, su razlike minimalne ili ih nema. E, I to zato što e, je što su tipovi veličine poljoprivrednih gospodarstva u tim zemljama ujednačeni. Sljedeći grafikom pokazuje promjene u prihodima po državama članicama Polazni period je 2004-2006 i to se poredi sa prosjekom sa 2010-2012 u nominalnom smislu. Ovdje ponovo vidimo većina najvećih povećanja je u skupini N10 zato što su te države članice imale veću javnu potporu. Vidjeli smo ranije slajdove o povećanju subvencija većim cijenama i pristupu jedinstvenom tržištu. Ako idete s lijeva na desno vidjet ćete u Danskoj imate veliko povećanje, zatim imate Estoniju, Mađarsku, Litvu i sa desne strane vidite Poljsku, Rumunjsku, Slovačku koji su, sve te zemlje su imale dosta velika povećanja prihoda u tom razdoblju. Kao što smo ranije rekli, pošto je došlo do velike povećanja u prihodima poljoprivrednih gospodarstava u postocima, ali to ne znači u nominalnom smislu da je došlo do povećanja. Postoji još velika razlika između N15 i N10 u prihodima. Ovo je sada podijeljeno po radnim jedinicama tu je razlika u veličini tih obiteljskih gospodarstava. Vidite veliko povećanje u Danskoj i Švedskoj. To u stvari odražava netipične vrijednosti tih godina. Iako je bolje uzeti trogodišnji prosjek, nego gledati samo jednu godinu, ipak treba razumijevati što se dešava u tim godinama, a da se ne uzima samo tek tako ta vrijednost. Ova, ovaj grafikon e, promatra e, dvije skupine farmi u ovisnosti o veličine Dakle, ako pogledamo dvije skupine farmi, to uključuje podatke iz svih država članica ovdje, možete napraviti dobru usporedbu. Gornji dio grafikona pokazuje gospodarstva sa prihodima od 50 do 100 tisuća eura, a donji dio ona sa prihodom od 100 do 500 tisuća eura. Kao što sam rekao, sve države članice su tu uključene i ono što je osnovno jeste da nema toliko dispariteta između država članica koje bi, kao što bi se očekivalo na osnovu ranijih brojki. Ako pogledate veća gospodarstva u donjem dijelu grafikona, 609 država članica koje prelaze preko europskog prosjeka, to je ova horizontalna crta, to su stvari e, zemlje N10, a četiri u gornjem dijelu grafikona koje prelaze preko prosjeka četiri države, isto tako su i skupine N10. Dakle, ako uklonite utjecaje dimenzija farme, onda su prihodi slični u državama članicama nego kada posmatrate e, sva gospodarstva. I na kraju u našem projektnom zadatku traženo je od nas da damo preporuke koje proizlaze iz usporedbi koje smo napravili i iz dokaza i činjenica koje smo ispitali. I prva preporuka po meni je dosta jasna. Potrebni su nam pouzdani statistički podaci o prihodima poljoprivrednih obiteljskih gospodarstva, meni se čini da je to nešto bitno što nedostaje. Bez tih informacija ne možete reći e, je li e, cilj osiguranja korektnog životnog standarda za ova gospodarstva ostvaren. Od kasnih 80. godina do 2002. Eurostat je imao inicijativu koja je pokušala postići upravo to. Stalo se sa inicijativom zato što nije bilo puno potpore, pogotovo pred kraj inicijative, potpore od strane država članica i bilo je problema zato što su različite zemlje koristile različite metode za rezultate što je dovodilo do problema u tumačenju. I 2002. i AHS, statistički podaci na osnovu prihoda, to jest o prihodima poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava, su se prestali prikupljati. Mi smo izveli studiju izvodivosti za Eurostat 2007. godine u kojoj smo se pitali bili sve države članice mogle koristiti isti sustav, isti makroekonomski pristup kako bi došli do informacija i zaključili smo da je to moguće. Međutim, e, nisu poduzete aktivnosti u tom smislu i jedna od naših preporuka je da bi Europski parlament trebao podržati inicijative Eurostata za mjerenje prihoda obiteljskih gospodarstva, poljoprivrednih gospodarstava. Europski revizorski sud je preporučio da se napravi studija izvodivosti i od tada oni pitaju što se dešava s tim. Ali naravno postoje ograničenja u smislu resursa, često postoje i problemi sa izvorima podataka, kao što smo već spomenuli. Neka istraživanja o knjigovodstvu za farme prikupljaju informacije o prihodima, a mnogi to ne prikupljaju. Neki porezni sistemi imaju te podatke i može se doći do tih informacija, ali u mnogim državama članicama ne plaćaju svi farmeri ili neki ne plaćaju porezi, o tome se ne vode knjigovodstvo ali te informacije su nam potrebne ne samo da bismo e, promatrali razinu prihoda tih e, obiteljskih gospodarstava, nego i da bismo objasnili razinu ulaganja i to nam je potrebno i da bismo objasnili održivost i otpornost gospodarstava, poljoprivrednih gospodarstava na gospodarske i neke makrošokove. E, druga oblast preporuka odnosi se na statističke podatke koje dobijemo iz FADN-a. Mi smatramo da se ne budi dovoljno računa o upozorenjima koja trebaju ići u statističke podatke za najmanja gospodarstva. U rezultatima iz FADN-a E, skupina najmanja po dimenzijama predstavljena je samo u podacima za neke države članice. Te kada dođete do farmi sa veličinom od 25.000 eura, uključene su sve države članice i uključene su sve takve farme i po mišljenju mnogih to nije baš dobro. Moglo bi se tvrditi i da trebamo više znati o malim poljoprivrednim gospodarstvima koja predstavljaju e, značajan element u ovoj oblasti, ali FADN ne pokriva te e, farme. U izvješću e, nedavnom o malim obiteljskim gospodarstvima je rečeno da iz socijalnih razloga su te farme vrlo važne i obuhvat FADN-a treba to uzeti u obzir. Imali smo i neke komentare o stabiliziranju prihoda i tim sustavima. U različitim fazama bilo je predloga za e, direktnu dopunu prihoda e, poljoprivrednika kako bi se izlazilo na kraj sa nestabilnošću. Nama se čini da to ide malo dalje od onoga što pokazuju naše rezultati. E, bolji pristup bi bio da se pripreme oni koji vode gospodarstva da anticipiraju i da se nose sa nestabilnošću. To uključuje obuku e, za korištenje instrumenta za procjenu rizika. E, primjena direktnih plaćanja kontracikličnih e, zahtjeva ogromnu količinu podataka na nivou gospodarstava koji jednostavno rečeno ne postoje. Međutim, još jedna preporuka jeste da bi bilo zanimljivo pogledati jedan sustav zaštite ne za gospodarstva nego za obitelji pri čemu bi se direktno ciljalo na obitelji koje imaju male prihode. Postoji čitava literatura koja se pominje u našoj studiji, postoji primjer recimo Sjedinjenih država gdje su rekli koliko bi koštalo da se nizak prihod poljoprivrednih gospodarstava, prihod koji je ispod e, srednjeg prihoda u određenoj regiji, koliko bi koštalo da se dovede na taj e, srednji e, nivo i pokazalo se da je ukupan trošak tu bio puno manji od sadašnjeg pristupa u tom smislu Sjedinjenim državama. To je tražilo veliku distribuciju, dosta potpore koja je išla većim farmama, se prebacala na manje farme u Sjedinjenim državama, što nije bilo baš popularno za te velike farme. A što je sa potporom za mala gospodarstva? mi možemo pokazati da je dimenzija gospodarstva ključna varijabla za obješavanje razine prihoda. Strateški govoreći i u dugoročnom smislu bolje je olakšati rast e, farmi u smislu površine koje pokrivaju u smislu djelatnosti, u smislu diversifikacije i tako dalje i mala gospodarstva mogu poboljšati svoje gospodarske izglede time što će razvijati svoje vještine i ostale oblike ljudskog kapitala. I posljednje što ću reći je da na temelju rezultata i izvješća vidimo da oblasti poljoprivrede u kojoj su gospodarstva primarno orijentirana prema tržištu, a ne orijentirana primarno prema subvencijama, su najuspješnije oblasti. Stoga preporučujemo da politike koje povećavaju sudjelovanje na tržištu i olakšavaju prilagodbu obiteljskih obrta i kućastava trebaju biti dalje podržani. Hvala. Hvala na prezentaciji, na izvješću e, koji će po mom mišljenju pokrenuti određenu raspravu. E, prije nego što počnemo sa raspravom, među članovima odbora. Želio bih čuti mišljenje komisije predstavnika glavne uprave za poljoprivredu. Imaju li nam oni nešto reći o svom stajalištu? Thank you, Chairman. there we go. Thanks, uh, Hvala predsjedavajućem što nam daje priliku da prokomentiramo izvješće i studiju. Zahvaljujem se govornicima na pružanju ovako obimnih dokaza o tome što radimo s našim statističkim podacima. U, ako bih u jednoj riječi sažao ovo pitanje, e, poslije jedno pitanje koje stoji iza ove cijele prezentacije jeste da su prihodi gospodarstva, poljoprivrednih gospodarstava u e, središtu e, ZPP-a, a prihode obiteljskih gospodarstava nisu. Postoji naravno zanimanje za to i to je vezano za makroekonomske aspekte. Postoje načini da se mjeri e, prihod e, kućanstava, ali razlog zašto do toga nije došlo na razini Europske unije nije vezan samo za otpor u državama članicama i među poljoprivrednicima, što je točno i što je već spomenuto. To je uglavnom vezano za vrlo prostu činjenicu, a to je da je prihod kućanstava bitan za poreze, a porezi su nadležnost država. Hoće li akademik koji provodi svoje istraživanje, hoće li on imati više prihoda za svoje kućanstvo to nije bitno za rezultat njegovog rada. Pitanje radi li jedan ili oba subrušnika u radničkoj porodici, to je bitno za njihov prihod, za njihove prihode, ali nije nužno vezano za to imamo li visoku razinu nezaposlenosti Stoga su sve do sada poreze ostali nacionalna nadležnost. Ali je li važan prihod obiteljskih gospodarstava i e, sektor e, poljoprivrede može se smatrati sektorom koji, na koji odlazi, odlaze određeni dio BDP-a i podaci koji su nam potrebni da bismo procijenili što se dešava na gospodarskoj razini su tu. Tu imamo FEDN, imamo i Eurostat i te statističke podatke koji pokrivaju širi sektor. Poljoprivreda je i sektor od 50%, znači sektor koji je vezan za korištenje zemljišta, za utjecaj na okoliš, i za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. I u tom smislu imamo informacije, ali nam treba mnogo više informacija. To je i sektor od stotinu posto, to je sektor koji utječe na hranu koju svi konzumiramo i tu postoje značajne praznine u lancu hrane i uska grla ne, u smislu, ne samo u smislu funkcioniranja tog lanca, nego u smislu informacija koje su potrebne da bismo znali što se dešava. I trebamo uzeti u obzir i činjenicu da iz kuta šire politike, iz kuta gledanja toga kako je se ZPP mijenjao tokom godina i gdje je trenutačno njegov fokus trebamo se e, fokusirati na proizvodne kapacitete u uniji na održivo korištenje prirodnih resursa ili na teritorijalnu ravnotežu i distribuciju poljoprivrede u smislu radnih mjesta i rasta. E, prihod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava neće biti najveći prioritet za te nove statističke podatke. To su podaci koji se odnose na e, bilancu, na rast u idealnom svijetu imali bismo sve te informacije, ali ne živimo u idealnom svijetu, živimo u svijetu e, gdje su poljoprivredni statistički podaci pod ogromnim pritiskom zbog proračunskih rezova u svim državama članicama. I posljednjih godina osnovne informacije o bilanci, od ponudi i tražnje za osnovne poljoprivredne robe, te informacije su bile ugrožene. Korištenje e, zemljišta, na primjer te informacije koje su jako bitne za klimatske promjene i tako dalje još uvijek nedostaju. I e, konačno e, ne trebamo zaboraviti da sve to treba posmatrati globalno, sve te informacije. Postoje ogromne varijacije i ogromne razlike između država članica. U posljednjoj tabeli u našem e, godišnjem izvješću o FADN-u i možda bismo u stvari e, trebali pokazati tu tabelu, ona pokazuje te razlike. Pomenut ću kratko tri primjera e, Plaće se kreću od 1,7-1,8 eura po satu do 23 eura po satu. Dakle, to je 14 puta više u Danskoj i Švedskoj nego u Bugarskoj i Rumunjskoj. Najamnina po hektaru kreće se od 20 eura po hektaru u Latviji i Estoniji do 640 u Danskoj, i dvije države članice koje su pomenute kao članice koje imaju najveće prihode obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima su isto tako države koje imaju najveće dugove. Dakle, ova situacija je vrlo kompleksna. Fokus na to koja je vrsta informacija nam je potrebna za upravljanje poljoprivrednom politikom ovisi o širim ciljevima te politike. I ti ciljevi su puno više vezani, ponovo ponavljam, za prihod poljoprivrednog gospodarstva, a ne obitelji koje vode poljoprivredna e, gospodarstva. Hvala lijepa. Oui, merci, pour ces, propos, ces précisions sur le... Hvala. Želim zahvaliti komisiji na ovim podrobnim podacima kada je riječ e, između ostalog i o ciljevima koje valja postići. A sada ćemo otvoriti raspravu, već su se neki javili za riječ. Gospodin Rope, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ova tema je doista od ogromne važnosti, a prezentacija koju smo čuli bila je vrlo korisna i zanimljiva. nacionalne vlasti i europske institucije mogu u ovoj studiji prepoznati i ocjenu vlastitog rada. Govorili smo o neto prihodima, ali nismo vidjeli usporedbu između neto i ukupnog bruto prihoda e, koji bi također dao bolji pregled sektora. Također su nedostajali drugi elementi za koje smatram da su važni. 2013. godine mi smo proveli istraživanje u Litvi i rezultati su bili vrlo zanimljivi. Prihod ruralnog stanovništva bio je jedan i pol put manji od onoga gradskog stanovništva, a zaposlenost u ruralnom području je dva puta veća nego u gradovima. Plaće državnih službenika u ruralnom području i u gradovima su više manje iste, ali poljoprivrednici imaju daleko manja primanja. Ako usporedimo primanja poljoprivrednika sa onima djelatnika u drugim sektorima, trebamo uzeti u obzir i neto i bruto dohodak. Kad poljoprivrednik e, ostvaruje prihod, treba pokriti i razne troškove i isplatiti porez i tek onda može koristiti svoj dohodak e, kako mu odgovara. Trebamo promijeniti svoj pristup ovim analizama jer inače se nećemo razumjeti. Možemo reći da jedan poljoprivrednik e, ima dohodak od milijun eura, ali njegovi troškovi iznose 800 ili 900 tisuća eura i na kraju e, kada se sve odbije ostaje mu 10 tisuća eura. Zemlje članice igraju s tim brojkama. Ja bih htio da naš odbor pošalje jasnu poruku komisiji kako bi se ova situacija promijenila. Mislim da bi to bilo u interesu svi u nas. Također, imam pitanje za naše goste, a ono se odnosi na cijene. One su dosta slične u zemljama članicama, možda se radi o razlikama od 10, 20 ili 30 posto, no kada je riječ o plaćanjima i potporama, tu mislim i na nacionalne i na europske potpore, tu postoje velike razlike i mm, recimo čak od 3 do pet puta. Kako ta potpora utječe na dohodak poljoprivrednika i jesu li tu razlike velike ili male? I još nešto što ne nalazim u vašoj studiji su proizvodni troškovi u zemljama članicama. Govorim također i o bankovnim zajmovima, o troškovima za energiju. Dakle, mislim da bismo dohodak trebali povezati s troškovima, inače će biti vrlo teško tu povlačiti bilo kakve usporedbe. Evo, to su moji komentari i pitanja. Hvala vam. Hvala. Imamo devetoro kolega koji, koji su se javili za riječ. Ja vas lijepo molim da ne govorite dulje od dvije ili tri minute. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Srdačno zahvaljujem našim e, referentima na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Prije 50 godina sam započeo sa svojim obrazovanjem za poljoprivrednika i pratio sam razvoj situacije u tom periodu. Situacija e, je vrlo različita i ne može se tu povući jedan ustanoviti jedan pravocrtni razvoj. E, svi znamo da tu postoje velika, velike promjene. Mi u Bavarskoj imamo vrlo dobre statistike i one pokazuju ogromne razlike. Imao bih jedno pitanje. Da li ste u svojim, svojoj studiji e, uzeli u obzir kvalifikacije e, vlasnika poljoprivrednog imanja. E, jer ako se e, uzme i to u obzir, onda se e, objasne velike razlike u prihodima bez obzira što je veličina domaćinstva ista i na primjer isti broj grla stoke, ali obrazovani vlasnik poljoprivredne poljoprivrednog gospodarstva znači i veće prihode. Također ste govorili o kombinaciji prihoda. Ja sam prije tjedan dana bio na odmoru u Južnom Tirolu. E, malim poljoprivrednicima tamo e, e, e ne ide loše zapravo gledano u usporedbi s drugima. Ne znam zašto je e, Južni Tirol na vašem grafikonu bio tamno zelen u alpskim, u alpskim regijama bi, mnogi poljoprivredni proizvođači morali odustati od proizvodnje kad ne bi imali e, dodatni izvor prihoda od turizma. Da li vam je potreb, poznata jedna studija iz 90. godina e, profesora Millera? E, u toj studiji je pokazano da je poljoprivreda za društvo daleko eh, daje daleko veći doprinos društvu nego što dobiva eh, subvencija eh, i financijskih podrška. Dakle, o tome se mora razgovarati jer uvijek se govori da poljoprivreda živi na teret E, poreznih obveznika. Upravo je suprotno slučaj zapravo e, da poljoprivreda daje puno veći doprinos društvu nego što od društva dobiva financijske podrške. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedavajući. Slušajući predstavljanje ove studije, Činilo mi se da je to dosta akademski pregled uspoređivanja teško usporedivih e, podataka, no zanimalo me ipak čuti to da treba isplaćivati naknade radi nestabilnosti vodeći računa i o cikličkim čimbenicima. Pitam se sljedeće, ne bismo li možda u ZPP u budućnosti, možda je sadašnji ZPP pogrešan i trebalo bi ga uzmijeniti. Dakle, ne bili smo li mogli predvidjeti e, paušalne isplate po hektaru? No, treba voditi računa i o tome da dolazi i do vrlo teških kriza. Vi ste razmotrili situaciju tisuće 2012. godine, ali u razdoblju 2014. 2015. došlo je do velikih poteškoća i do pada dohotka. Dakle, ne bi li bila prikladnija jedna ciklička pomoć kako bismo imali dugoročni pregled situacije, a uspjeli također i suočiti se sa nadolazećim krizama. Ako e, sada razmotrimo e, situaciju u Europi sa 15 članica i sa 23 članice, trebalo bi govoriti o tim protocikličkim mjerama. Kada je riječ e, o tržišnim usmjerenjima, vi kažete da oni koji vode računa o tržištu su upravo najuspješniji poljoprivrednici. Ali o kojem tržištu je to riječ? O svjetskom tržištu, regionalnom ili lokalnom tržištu? Recimo, ako gledamo danas kretanja na tržištu, vi ste govorili o Danskoj gdje je došlo do značajnog povećanja dohotka, no došlo je i do značajnog smanjenja ruralnog stanovništva i oni koji se bave poljoprivredom, a osim toga e, većina poduzeća su poljoprivredno-industrijska poduzeća koja su poduzela ogromna ulaganja, a osim toga brojna manja poduzeća u Danskoj su pred stečajem. U mojoj zemlji cijena mlijeka je pala za 94%, a e, južni dio zemlje se preusmjerio na svjetsko tržište zato jer proizvodi mlijeko u prahu, mlijeko za potrošnju i maslac i to su proizvodi s niskom dodanom vrijednošću i mi izvozimo 50% mlijeka. A u Italiji je došlo do pada do 14%, e, do 14% imamo dodanu vrijednost brojne proizvodnje koja vodi o računa o regionalnom tržištu, ali i o izvozu proizvoda sa visokom dodanom vrijednošću. Dakle, o kojem tržištu govorite? O svjetskom tržištu ili o tržištu koje vodi računa o višoj dodatnoj vrijednosti. I osim toga još jedno pitanje e, je kada govorimo o okrenutosti ka tržištu. Smatrate li da tržište treba činiti ono što želi ili pak da bi možda trebala jedna e, politika u korist poljoprivrednika? E, proizvodnja mlijeka se povećala prosječno 4% u Europi i još prije izlaska iz sustava kvota zato jer je rečeno da je došlo do veće potražnje na svjetskoj razini, ali to iznosi 0,5% u prosjeku godišnje, a imamo kod nas povećanje proizvodnje za 5% u Europi, a isto vrijedi recimo za Novi Zeland, govorimo o proizvodnji mlijeka. Dakle, trebalo bi ustrojiti mehanizme kojima će se uređivati proizvodnja kako bi se prilagodila kretanjima na tržištu, a ne onda samo intervenirati kada dolazi do krize. Gospodin Dantan, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja želim zahvaliti svim našim gostima koji su predstavili ovu zanimljivu studiju koja uspoređuje prihode poljoprivrednika, a ne promet samog poljoprivrednog poduzeća. Neka to bude jasno. No, ako pogledamo tablicu na stranici 85. onda ćemo zamijeniti da je e, prihod poljoprivrednika u Europi dosta nizak. To svalja istaknuti. Naročito kada e, vodimo računa o činjenici da poljoprivrednici moraju moći koristiti javne potpore. I imam e, molbu za predstavnike odbora za poljoprivredu. Dakle, e, cilj ZPP-a je osigurati dostojanstveni dohodak poljoprivrednika, ali također e, i osigurati prihod od poljoprivrede koji će se što više približiti prosječnim dohodcima stanovništva. Dakle, jedan od ovih programa trebalo bi, e, odnosno ovih e, e, diagrama trebalo bi dopuniti i prosječnim prihodom u zemlji članici, jer ćemo onda vidjeti razliku između životnog standarda poljoprivrednika i ostatka stanovništva u svakoj od 28 zemalja članica. Ne znam je li takva komparativna studija uopće moguća. Dziękuję bardzo, panie Sljedeći govornik, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja također želim zahvaliti našim gostima na vrlo zanimljivoj analizi. Čuli smo mnogo korisnih informacija koje nam omogućuju procjenu situacije kada je riječ o prihodu poljoprivrednika u Europi. Kada e, razmatram ove informacije koje su nam sada na raspolaganju, vidim da postoji veliki problem kada je riječ o razlici u prihodu poljoprivrednika između takozvane stare i nove Europe. Sada sam ovdje već 11 godina i tijekom tog čitavog razdoblja, dakle od proširenja na 25 i onda 27 i 28 e, zemalja. Dakle, Poljska je tu već 11 godina, ali nažalost razlike u prihodima ostaju i dalje ogromne. Postoji ogroman jaz između dohodka poljoprivrednika u Europi sa 15 eh, zemalja članica i sa 13 zemalja članica u odnosu na eh, sve ove ostale zemlje koje su ušle u Europsku uniju nakon proširenja 2004. godine. Ako pogledamo grafikone, dakle žuta eh, polja koja označavaju najniže prihode, to su uglavnom nove zemlje članice i tu postoji ogroman jaz u, između razine prihoda. To mora biti naš prioritet za budućnost. Europska unija postoji upravo kako bi nastala ispuniti jazove u stupnjevima razvoja između regija i zemalja. Nažalost, to se do sada nije dogodilo. Ako pogledamo podatke o prihodima nakon 2012. mislim da će te razlike biti još veće. Zbog toga je važno tražiti jednaka izravna plaćanja u Europskoj uniji. Tu imamo usporedbu prihoda poljoprivrednika u odnosu na izravna plaćanja, ali o toj temi već dugi niz godina raspravljamo u ovom odboru, no za sada još nismo doživjeli velike promjene. Došlo je samo do nekih kozmetičkih uljepšanja kako bi se približila razina izravnih plaćanja, ali razlike su i dalje ogromne. Kada je riječ o prihodu poljoprivrednika, mogli bismo reći da tu postoje dvije Europe. To nije moguće opravdati veličinom poljoprivrednih gospodarstava, zato jer najveća poljoprivredna gospodarstva nalaze se u Češkoj. A mm, u toj zemlji prihod je e, tek e, dosta blizu prosjeka ostalih zemalja, ali još uvijek nije na toj razini i ne može dostići e, prihode u zapadnoj Europi. Dakle, u zaključku želio bih naglasiti snažno nužnost obraćanja pozornosti na novih 12 zemalja članica u kojima je prihod poljoprivrednika daleko ispod prosjeka. Moramo izmijeniti situaciju tijekom rada na novom višegodišnjem financijskom okviru i na novom ZPP-u. Hvala vam lijepa. Merci à vous. Hvala. Želim zahvaliti također našim gostima na ovoj prezentaciji. Tu se nastala dati pregled prihoda poljoprivrednika u Europskoj uniji imam dva komentara koja se nadovezuju na ono što su rekli kolege s kojima se moram i složiti. Na jednom od e, grafikona pokazali ste podjelu između poljoprivredne proizvodnje i subvencija i rekli ste da subvencije igraju tek manju ulogu u tome. Mislim da postoje neke zemlje gdje poljoprivrednici ovise o subvencijama, naročito ako imamo vrlo mala gospodarstva koja jedva preživljavaju i naravno Razumno je očekivati da postoji veza između potpore koja se daje poljoprivrednicima i njihovog prihoda. Također ste e, rekli da kretanja u Rumunjskoj i Bugarskoj nisu bila spektakularna i da su subvencije bile vrlo male i da se to odražava u prihodima poljoprivrednika. Također želim e, još nešto istaknuti, a to je sljedeće. Vi ste iznijeli analizu prihoda od poljoprivrednih djelatnosti i spomenuli ste da e, je to bilo u minusu niz godina i objasnili ste to činjenicom da su poljoprivrednici imali druge izvore prihoda. Jeste li predvidjeli možda još jednu analizu na primjeru poljoprivrednika koji nemaju druge izvore prihoda nego ostvaruju te prihode samo iz poljoprivrede, zato jer postoje zemlje u kojima je situacija takva. Hvala. Gospodinu Azojma riječ. Hvala. Neću duljiti jer za razliku od vas koji ste predstavili nešto što nas je uspavalo, Mm, zapravo mm, vi ste zanemarili obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ono što ste doista rekli me je šokiralo. E, gracias. Gospođa Senera ima e, Hvala gospodine predsjedavajući. Kada uzmemo u obzir e, sve dohodka obitelji radi e, usporedbe, zapravo iskrivljavamo stvarnost, odnosno e, ne vidimo koja je plaća radne snage koje ulaže poljoprivrednik. I kada govorimo o obiteljskim prihodima, htio, htjela bih također da se odredi E, koji je e, udio nepoljoprivrednih prihoda koji se ulaže u održanje poljoprivredne djelatnosti, naročito kada je riječ o ovom ogromnom padu cijena. Mislim e, da u ovoj studiji se ne obraća pozornost na cijenu otkupa koja se isplaćuje poljoprivrednom proizvođaču i također u učinku toga na e, potporu i na raspodjelu e, i također e, na koji način utječe raspodjela potpora na poljoprivrednu djelatnost. U Galiciji, u mojoj zemlji, značajan dio poduzeća zapravo zarađuje 18 do 20 centi i treba uzeti u obzir upravo ove činjenice. Zatim, Preturječno je kada e, kažete da treba povećati veličinu gospodarstva, a također ujedno da treba održati na životu i mala gospodarstva. Budući da se e, gospodarstva okrupnjavaju, ova manja nestaju. Dakle, čini mi se da su vaši zaključci proturječni. Hvala, Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Dragi kolege, ova prezentacija dala nam je malo novih spoznaja. Nismo čuli kako se smanjenje prihoda poljoprivrednih proizvođača, kako se to može neutralizirati, nadoknaditi. Naravno da veliki trgovački lanci igraju važnu ulogu Situacija na tržištu igra vrlo važnu ulogu. Imamo poljoprivredne gospodarstva koja zarađuju preko 25.000 tisuća eura, ali ima jako mnogo njih koji zarađuju ispod 10.000 tisuća eura godišnje i tendencija e, je takva da se situacija zapravo pogoršava. Mi u Francuskoj smo ustanovili da kod uzgajivača, da su uzgajivači goveda bili e, teško pogođeni, također uzgajivači svinja, a i svjetsko tržište za žitarice ima, je, je imalo negativan utjecaj i to razlozi za to su jednostavni. Europa nije uspjela postići jednu e, socijalnu, odnosno poreznu harmonizaciju. E, cijena pšenice je ispod 150 eura po toni, tako da se osnovni troškovi proizvodnje više ne mogu pokriti imamo tu i političke faktore, na primjer e, sankcije prema Rusiji. Spomenuli ste da e, Amerikanci puno bolje e, podržavaju poljoprivredna gospodarstva, oni imaju bolja rješenja za to, dakle E, nije nam sada potrebno više Europe nego je poljoprivrednicima e, ono što je poljoprivrednicima potrebno su uređene cijene, ništa drugo. Hvala lijepa, sljedeći govornik. <clears throat> Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja ću re, se nadovezati na ovo što je rekao gospodin Vojčehovski. Ako pogledamo što je ovdje rečeno, u ovoj studiji koja nam je danas prezentirana i ako usporedimo prihode poljoprivrednika e, između EU 12 i EU 15 onda se doista mora e, reći da su tu vrlo velike razlike i mi smo vrlo daleko još od prosjeka. Dakle, kad pogledamo tu razliku, ustanovit ćemo da je vrlo često kao objašnjenje se upotrebljava veličina poljoprivrednog gospodarstva, ali to nije dovoljan argument za tolike razlike u prihodima. Jer u novim zemljama članicama postoje također velika poljoprivredna gospodarstva. E, i u Rumunskoj i u Bugarskoj. Tamo ima jako mnogo velikih poljoprivrednih gospodarstava i zato bi me zanimalo da nam date više objašnjenja. Što su po vašem mišljenju uzroci tih velikih razlika u prihodima? To se ne može objasniti samo veličinom gospodarstva. Imam još jedno drugo pitanje postoje razlike u potporama, dakle u direktnim plaćanjima. E, ovo nije pitanje samo za e, vas nego i za komisiju. Dakle tu se vide, jasno vide razlike i posljedice tih razlika i mislim da bi se e, ta činjenica i kako trebala imati u vidu. Odnosno bi se trebalo nešto učiniti po to pitanju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, htio bih e, neke stvari komentirati. Ovo nije jedina studija ove vrste. E, međutim, vi ste se zaustavili 2012. godine, a mi sada živimo u jednoj drugčijoj stvarnosti. Prošle godine su se mnoge stvari promijenile koje su utjecale na sliku koju ste nam prezentirali. A ono što me zanima, e, dakle, vi ste govorili o situaciji malih poljoprivrednih gospodarstva, odnosno e, poljoprivrednih domaćinstava i rekli ste da postoji opasnost da e, oni nestaju i da im trebaju drugi izvori prihodi. Dobro je da te mogućnosti postoje, ali komisija e, mora voditi računa o tome da poljoprivredni proizvođači moraju punjavati svoje prihode iz drugih izvora. Dakle, komisija bi trebala pokušati učiniti e, sve što je u njezinoj moći kako bi se ti poljoprivredni proizvođači sačuvali, odnosno kako oni ne bi odustali od poljoprivredne proizvodnje ponekad postoje fizički, fizički e, okolnosti koje ih sprečavaju te poljoprivredne proizvođače da povećavaju svoje farme. Dakle, ne želim nikome prigovarati, ali moramo shvatiti E, realnu situaciji jer ako je ne shvatimo onda ne možemo riješiti problem a realna situacija je da postoji problem e, razlika između e, subvencija između različitih zemalja članica dakle poljoprivredni proizvođači dobivaju različite iznose po hektaru u različitim zemljama članicama također moramo uzeti u obzir i nisku cijenu mlijeka u Rumunjskoj ona iznosi 10 centi. Ako to usporedimo sa cijenom goriva koja je u Rumunjskoj viša nego u drugim zemljama članicama, onda vidimo da u Rumunjskoj poljoprivredni proizvođači imaju velike poteškoće, a da ne ispominjemo embargo Rusije dakle na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije. Dakle, E, moramo imati na umu sve te faktore da bismo riješili probleme, inače ih ne možemo riješiti. Hvala lijepa. E, sada bih pozvao naše goste da ukratko odgovore, odnosno e, riječ ću dati i predstavniku komisije. Hvala lijepa, ja ću biti vrlo kratak. Ljudi su komentirali podatke, odnosno informacije koje smo mi dali, ja ću se koncentrirati samo na tri stvari. E, neki su spomenuli protucikličke mjere i njihov utjecaj na prihod. Mi radimo trenutno na tome, ali e, ne mogu vam još e, iznijeti rezultate, uskoro ćemo ih iznijeti. Jedan Dakle, i u Europskoj uniji i u e, SAD-u postoji činjenica da je e, dakle e, promjenjivost prihoda je puno veća u SAD-u nego u Europskoj uniji unut, usprkos protucikličkim mjerama. Vrlo ubrzo ćemo objaviti rezultate te studije. Druga stvar, bolja usporedba e, razine subvencija je ako pogledamo i cijene zemlje. Mi znamo da ne samo e, cijene zemlje i najma zemlje su razliku od zemlje do zemlje, nego smo također vidjeli da postoje i druga područja gdje postoje značajne razlike, na primjer nacionalno zakonodavstvo također utječe na situaciju poljoprivrednih proizvođača od zakona o nasljeđivanju e, pa nadalje i nadalje i treća stvar razlike među zemljama članicama ne trebate um, uspoređivati samo takozvane stare i nove članice. Nakon više od deset godina trebali smo prestati govoriti o novim zemljama članicama. Ono što je važno je imate na umu što mi uspoređujemo. Ne možemo uzeti samo jednu brojku um, po hektaru i misliti da e, imamo e, e, relevantne informacije za našu politiku. Tu igraju e, ulogu druge, e, drugi faktori kao što su cijene e, zajmova, bankovnih zajmova, cijene proizvodnje i tako dalje. Sve su to važni faktori zapravo je u novim zemljama članicama prihod poljoprivrednih proizvođača brže narastao nego u starim zemljama članicama. Hvala lijepa. A sada e, riječ imaju naši e, gosti na pet minuta. Hvala lijepa na ovim komentarima. E, vi ste spomenuli veliki broj tema, tako da ne možemo na sva ta pitanja odgovoriti, ali vrlo rado ćemo vam e, poslati odgovore u pisanom obliku. Međutim, neke osnovne stvari trebamo imati na umu. Kao prvo, moramo priznati gospodarske, e, gospodarsku stvarnost. E, kao što smo već rekli, poljoprivreda je e, sektor gdje zbog vrlo osnovnih gospodarskih razloga dolazi do pada cijena. Dakle, smanjenje broja malih poljoprivrednih proizvođača i e, rast velikih e, farmi je odgovor na e, utjecaj svih tih faktora i taj trend će se uvijek nastaviti. Mislim da to moramo trebati, moramo imati na umu. Dakle, to su fundamentalne, e, fundamentalni faktori koji, sudjelu, koji utječu i ne možemo to zaustaviti. Jednostavno e, to nije moguće. Kad bi bilo moguće e, odvojiti dovoljno resursa da se smanji pad cijena, međutim to jednostavno nije moguće. Druga stvar, dakle naš nalaz da je veličina gospodarstva važna za visinu prihoda. Ja ne kažem da mala poljoprivredna gospodarstva nisu važna <clears throat> za e, naša društva, za okoliš i tako dalje. Naravno da su važna. Ali veličina gospodarstva je važna i moramo tu diferencirati između kratkoročnih e, odgovora na probleme e, u vezi sa prihodima i strateških dugoročnih mjera. Dugoročna rješenja čini se su omogućiti malim poljoprivrednim e, proizvođačima da rastu i omogućiti im da nisu ovisni samo o poljoprivredi kao izvoru prihoda. <clears throat> Dakle, diversifikacija je rješenje. To ne znači da mi kažemo da e, ljudi ne mogu živjeti na malim poljoprivrednim gospodarstvima, međutim, e, ne smije, e, poljoprivredna proizvodnja im ne bi trebala biti jedini izvor prihoda. Već su neki drugi komentirali o protocikličkim plaćanjima ja se slažem s ovim što je rečeno. Ono što mene tu zabrinjava je kao prvo da li su ona tehnički moguća u Europskoj uniji, u eh, SAD i u Kanadi jesu moguća eh, jer eh, poljoprivredni proizvođači popunjavaju porezne prijave i na temelju toga se onda izračunavaju ta direktna plaćanja, protuciklička plaćanja, ona su međutim dopuštena jedino ako možete izmjeriti prihod protekle tri godine ili pet godina i usporediti ga sa prihodom tekuće godine. U tom slučaju se e, može izračunati davanja za tekuću godinu. Međutim, tu, je, e, tu postoji veliki broj tehničkih pitanja e, koja e, moraju biti zadovoljena da bi, bi to bilo izvedivo. Strateški bi bilo bolje rješenje potaknuti poljoprivredne proizvođače da prihvate druge mehanizme i da e, smanje rizik e, tako što će biti manje ovisni o poljoprivrednoj proizvodnji. Uvijek su moguća neke, moguće neke užasne prirodne katastrofe. E, postoje onda plaćanja koja <clears throat> kompenziraju gubitke i štete od njih, ali rješenje dugoročno gledano bi bilo smanjiti ovisnost o poljoprivrednoj proizvodnji. <clears throat> Nadalje, Što se tiče raspoloživosti e, statističkih podataka, ako u ugovorima stoji da je e, životni standard poljoprivrednih proizvođača e, od velike važnosti, onda mislim da bismo trebali imati pouzdane statističke podatke koji bi nam govorili o tome da li je životni standard eh, poljoprivrednih proizvođača eh, zadovoljavajući eh, standard postignut ili ne. <clears throat> Mi imamo činjenicu da poljoprivredni proizvođači, da postoje poljoprivredni proizvođači koji su, koji žive u siromaštvu i drugi koji zapravo zadovoljavajuće zarađuju od poljoprivredne proizvodnje. To su činjenice. <clears throat> Hvala lijepa. E, prihvatio bih ovaj vaš prijedlog da nam pošaljete odgovore u pisanom obliku. Mislim da je to je vrlo važno za nas, e, tako da, vrlo, tako da pozdravljam ovaj vaš prijedlog. Zahvaljujem vam na prezentaciji i na vašem e, sudjelovanju u raspravi, a sada predlažem da pređemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda a to je izvješće gospođe McGuinness o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu opskrbe hranom. Prije nego riječ dam gospođi McGinnis, želim skrenuti vašu pozornost na činjenicu da ako želimo da odbor IMKO uzme u obzir naše mišljenje, onda amandmani moraju biti uloženi do 20. rujna, dakle e, u 18 sati. E, rok je produžen i moraju se koncentrirati na na temu izvješća. Zahvaljujem gospođi Meginis na njezinom doprinosu. Gospođa Meginis će nam e, sve objasniti. U svakom slučaju nacrt izvješća trebao bi biti usvojen u studenom. Odbor IMKO će u prosincu usvojiti svoj tekst kako bi to bilo onda na plenarnoj u siječnju, odnosno veljači. U, gospođo Maginis imate riječ. Hvala predsjedavajući i hvala na uvodnim napomenama. Ako mogu samo pojasniti neke od tehničkih pojedinosti koje je predsjedavajući već najavio u smislu postupka. Zahvaljujem se kolegama u, dvorani koji su nam pomogli da ostvarimo ovaj odnos sa odborom IMKO. Dakle, oni trebaju uzeti u obzir ono što kaže naš odbor e, zbog pravila 54 koje se odnosi na pridružene odbore. Vrlo je važno reći da imamo ovaj angažman po pitanjima po kojima smo suglasni sa IMCOM. Ako mogu istaći za kolege u smislu komunikacije, prvi dio uvod i šesti dio zaključci komunikacije komisije, tu dijelimo nadležnosti sa IMCOM stavak 3 e, dijela 2, tu imamo isključivu nadležnost u dijelu koji se odnosi na ZPP. Imajte na umu ta ograničenja u sukladno kojima radimo i bilo bi dobro da se koriste termini primarni proizvođači, poljoprivredni primarni proizvođači u našim amandmanima. Moje mišljenje je dosta e, kratko i to su ograničenja koja će se odnositi na vas, ali možemo uzeti u obzir puno amandmana i komentara koje ćete vi dati Važno je primijetiti da u debati sa IMKOM, pošto imamo e, izvješće Đakovića, Jakovića, ako mogu reći da stavak 11 stavak 12 izvješća IMKOA, da je to nešto na što se vrijedi fokusirati, nisam sigurna da će biti izaglano i izglasano. Pošto postoji podjela unutar IMKO odbora u vezi s tim da li treba postojati jače e, okvirno zakonodavstvo. Ali skrećem vam pozornost na to tako da budete svjesni toga. Mislim da je važno staviti u kontekst i to da je bilo dosta E, borbe da bi se došlo do situacije u kojoj smo mi e, ravnopravni sa IMKOM i trebamo to pametno iskoristiti. Posljednjih nekoliko sjedana bilo je dosta komentara, uključujući od samog e, predsjednika komisije gospodina Junkera u vezi sa problemima u lancu opskrbe hranom. Govorio je prošlog tjedna o problemima u situaciji sa mlijekom Dakle, postoji dosta diskusija i e, dosta je fokusa stavljeno na opskrbni lanac i njegovo funkcioniranje i nepoštene trgovačke prakse. Povjerenik Hogan e, se isto pozvao na to e, prošlog tjedna, pošto je povjerenik Hogan bio odsutan, Katajnen povjerenik se isto pomenuo pitanje e, problema nepoštenih trgovačkih praksi, uključujući učenje iz iskustava drugih država članica. Dakle, ima dosta rasprave o tome, na dnevnom je redu i mislim da je važno e, da mi kao odbor koji se brine za poljoprivredu to i držimo na dnevnom redu. I još jedan komentar e, prije nego što pređem na mišljenje. Došli smo do ovdje zato što smo mnogi od nas naporno radili dugo godina da bismo doveli u centar pozornosti ovo pitanje. Imajte to na umu i nemojte da izgubimo taj zamah. E, možda bismo, neki kažu, trebali biti oprezniji i malo se povući vidjeti šta se dešava. Da smo tako postupili prije nekoliko godina, ne bismo bili u ovoj poziciji. To je jedna jaka pozicija i dalje da održimo taj zamah i da se fokusiramo na ovo imam stavak 6 u mišljenju. Stavak šest će vjerovatno dovesti do najviše debate. On poziva na okvirno zakonodavstvo za rješavanje nepoštenih trgovačkih praksi. E, primjerice, govorila sam o belgijskim poljoprivrednim organizacijama. Oni su govorili o dobrovoljnim pravilima postupanja. U nekim državama članicama urađene su neke stvari. Recimo, kolege iz Španjolske mogu govoriti o tome i u jedinoj kraljevini je nešto rađeno ali u stavku 5 se kaže da imamo e, mnogo različitih ideja u državama članice, možda nam treba više koordinacije na razini Europske unije. E, razlog zašto je važno ovo izvješće i zašto sam se ja usredotočila na ovo pitanje u, u diskusiji o prihodima poljoprivrednih gospodarstva gospodarstva, gdje nismo došli do nekih zaključaka, ali govorilo se o različitim aspektima. Prihodi poljoprivrednika potječu iz tri različita izvora, jedno je tržište, drugo e, cijena ulaznih elemenata i treće je potpora u okviru ZPP-a. Mi znamo da je ta potpora pod pritiskom u smislu proračuna i zato je jako važna tržišna cijena i odnosi proizvođača sa dobavljačima, sa prerađivačima su od ključne važnosti za to hoće li oni opstati u poljoprivredi i pristojno zarađivati ili neće opstati. Isto tako znamo da pošto je to sada prepoznato da je bilo da je bio čitav niz nepoštenih trgovačkih praksi čiji su žrtve bili poljoprivrednici jer su oni najmanje moćni u tom opskrbnom lancu. Imamo inicijativu za opskrbni lanac koja predstavlja dobrovoljnu inicijativu. Ja pozdravljam činjenicu što ona postoji, mislim da je značajno što postoji, ali pitanje je je li ona učinkovita, je li dovoljna i hoće li donijeti rezultate koji su nam potrebni. Dakle, sada sam otvorena da čujem komentare kolega, znam da će biti puno različitih komentara i rok za amandmane je 22. rujan, dakle imate nešto vremena za iznošenje amandmana i imajte na umu što budemo bliže svom mandatu eh, imat ćemo bolju šansu da proguramo amandmane. I na plenarnoj sjednici se mogu isto tako iznijeti amandmani. Važno je što ćemo imati raspravu u novoj godini o ovom pitanju. Ovo je došlo u pravi trenutak i radujem se vašoj podršci u daljem radu sa ovim mišljenjem. Hvala lijepa, gospođo McGinnis. Na ovom vrlo jasnom izlaganju o tome o čemu se ovdje radi i o načinu na koji ćemo dalje raditi. Hvala predsjedavajući, nisam očekivala da ćete me prvog prozvati, ali hvala vam na tome. Ja sam e, izvjestila se u Sjeni e, za ovo izvješće i htio bih da je pohvalim za ono što je do sada uradila. Ovo je zaista veliki uspjeh e, i, i treba nas ozbiljno shvatiti po ovom pitanju. U našim nalazima Prema našim nalazima bilo je od 2009. pet rezolucija Europskog parlamenta po ovom pitanju. Tri komunikacije komisije su bile, tu je zelena knjiga i dva... E, Dosta se dakle promatralo ovo pitanje i ovdje i u komisiji iz perspektive naše skupine. Sada je vrijeme da se djeluje. E, trebamo zaista nešto učiniti e, prije demonstracija od prošlog tjedna, rekli smo, imamo gotovo stalnu krizu u europskoj poljoprivredi, slika je jako komplicirana, ali trebamo uzeti u obzir činjenicu da nam ne nedostaju podaci, ali nam nedostaje djelovanje. Dakle, podržavamo gospođu Meginis u njenom pristupu, nepoštene trgovačke prakse, ima ih puno i različite su, ali su vezane za konsolidiranje tržišta u smislu kupovne moći. Najbolje poznajemo Ujedinjenu kraljevinu, imamo četiri igrača koja, na koje otpada 70% tržišta, u Njemačkoj tri igrača skoro imaju 60%, u Francuskoj imamo tri aktera. Dakle, postoji razlika u, u, kupovnoj moći. Zaista smo, zalažemo se za stavak šest, koji je predložila gospođa McInnes. Dovoljno bilo razgovora, sada treba da se desi zakonodavstvo država, država članicama treba obveza u vezi sa nepoštenim trgovačkim praksama, konkretno u lancu opskrbe hranom. Prema članu 144 146 ugovora to je moguće. Mi bismo se malo, ne bismo se složili sa gospođom Meginis eh, kod eh, eh, dobre procjene uloge arbitra za prehrambeni kodeks u Jedinjenoj kraljevini. Mi to malo drugačije vidimo, mi ga vidimo kao nekog tigra na papiru samo koji je izdao samo neka priopćenja za javnost. Mi smatramo da mu treba ili dati zube tom tigru ili, ili on ne treba više postojati. Dakle, uglavnom podržavamo napore gospođe McInnes i radujemo se tome što ćemo zajedno raditi. Merci, madame euh, Aguilera. Hvala, Gospodin Aguilera. Hvala predsjedavajući. Ovo je vrlo važno izvješće i želim čestitati gospođi Meginis na određenom radu i na predlozima e, Izvješće je dobro i smatram da pokriva glavna pitanja. Pitanje koje se postavlja je hoćemo li e, da rješavamo li ovu situaciju sa pravim fokusom. Mi govorimo o, govorili smo o poljoprivrednim prihodima upravo i ovo utječe u bitnoj mjeri na to. Svim državama članica mora postojati e, ravnopravnost jednakost. E, situacija sa e, lancom opskrbe hranom je pod pritiskom i to je prepoznato u komunikaciji komisije. Mi zaista e, se trebamo pozabaviti ovim pitanjem. Slažem se u velikoj meri, gospođo Megine, sa ovim što kažete u stavku šest, drugim riječima, potrebna su nam europska pravila. Tekuća situacija u kojoj imamo nacionalno zakonodavstvo koje se razlikuje od zemlje do zemlje, imamo sporazume koje se razlikuju od zemlje do zemlje. I ta situacija dovela je do e, poremećaja na unutarnjem tržištu. Ja dolazim iz Španjolske i poznat mi je taj sektor. Mi smo neto izvoznici i kao neto izvoznici imamo prehrambeni sektor koji je naročito pogođen tim poremećima i tim distorzijama između zemalja članica. Prvo, osnovno pitanje u ovom e, mišljenju, kako ja to vidim, jeste da se dođe do europskih pravila. Mislim da dobrovoljna pravila postupanja utjelovljuju dobre namjere, ali po mom mišljenju e, takvi propisi neće riješiti istinski problem. To je dobra ideja, to je dobra polazna točka, ali ne mislim da će dobrovoljna pravila postupanja kredi, biti kredibilan način da se riješi problem. Još nešto. Privatna distribucija isto tako u velikoj mjeri utječe na tržišno natjecanje. I da sumiram gospođo Mekinis, mislim da trebamo nastaviti s ovim. Ovo je jedan od glavnih izvješća koje imamo. I možemo postići uspjeha ako ovo na pravi način odradimo i, i ako vijeće i komisije budu dovoljno svjesni da se ovo treba riješiti u cijeloj Europskoj uniji. Inače će e, različite države članice e, poduzimati različite mjere. Mljekarski sektor u Španjolskoj je dosta, ima dosta problema uprkos e, naporima vlade. Dakle, dajte da se dalje borimo za ovo, jer ovo je jedan od glavnih problema za evropsku poljoprivredu. Hvala gospođo Aguilera, sve gospodin Beiru. Hvala predsjedavajući želim zahvaliti kolegici gospođi Mekinis, izvjestiteljki, na njenom radu. Napravila je dobro mišljenje o pitanju koji se svih nas sve više tiče. Govorimo o nekom iznosu od milijardu eura ovdje. Nepoštene trgovačke prakse u ovom sektoru zaista štetno utječu na proizvođača, naročito na mala i srednja poduzeća i mikro tvrtke. Ogromna većina trpi zbog e, nekorektnog tržišnog natjecanja, e, nelojalne konkurencije, e, troškovi im rastu, a dobit se smanjuje nepoštene i nedozvoljene prakse, njima se nadležni organi često ne bave, bilo zato što je situacija nejasna ili zato što e, se boje odmazde u budućnosti. U sadašnjoj situaciji e, gdje smo imali dosta dereguliranja tržišta, nakon utjecaja ruskog bojkota na mljekarski sektor primjećujemo da se u vrijeme krize dešava dosta zloupotreba. Govorimo o malim tržištima sa samo dva ili tri aktera. Ako se donese jednostrana odluka, onda se pogađaju prihodi onih koji su u najnepovoljnijem položaju. Pravila postupanja kodeks dobre prakse je dobra ideja, ali nam treba i regulatorni sustav u zakonodavstvu koji će osigurati pravilno funkcioniranje opskrbnog lanca kako bi svi dobili korektan prihod. Inicijativa za opskrbni lanac E, nije loša, ali je neadekvatna. Devet zemalja članica, uključuje Portugal i Francusku, su se pridružili deklaraciji. Recimo u Portugalu imamo dva sustava, postoji e, prostor za poboljšanje. Ali mislimo da liberalizacija prehrambenih tržišta nije bila praćena posvećivanju pozornosti svih elemenata u opskrbnom lancu. Trebamo regulirati ista pravila za sve kako bi e, svi dionici imali jednu šansu. Hvala gospođi Ribeiro. Gospodine predsjedavajući, ja također želim najprije zahvaliti gospođi Meginis, ona je doista vrlo profesionalno e, formulirala sve naše zahtjeve i želim je zahvaliti na e, izvrsnoj suradnji. Dobrovoljne inicijative ne mogu nemaju mogućnost e, učinkovito se boriti protiv faktora straha. E, ja mislim da nam je potrebno nešto više, potrebno nam je nešto konkretnije potrebni su nam minimalni standardi za cijelu Europu kako bismo stali na kraj tim e, nepoštenim trgovačkim praksama. Dobrovoljne inicijative postoje, ali nažalost ne pomažu dovoljno. U Njemačkoj postoji brojka da od četiri najveća trgovačka lanca koji e, imaju 80% ukupnog prometa mislim da je e, da je jasno u kakvoj dilemi su onda naši poljoprivrednici odnosno proizvođači zbog toga prošli tjedan smo imali velike demonstracije ovdje u Briselu zbog cijena mlijeka, ali trenutno u Njemačkoj ne prođe dan gotovo da mediji ne donose negativne, ne, e, negativne izvještaje o situaciji poljoprivrednih proizvođača i to time se ja jako e, bavim e, iako naši poljoprivredni proizvođači koriste potpore e, e, u e, ono što slika koja se prikazuje u medijima je vrlo negativna. <clears throat> Oni sad traže svoje saveznike među nevladinim organizacijama i otkrivaju termin, odnosno pojam održivost i zapravo rade protiv poljoprivrednih proizvođača mi smo e, inicijativu e, dobrobit životinja također aktivno e, aktivno se bavimo tom problematikom i cijenama mesa, međutim ja sam čvrsto uvjerena da u ovom izvješću moramo biti konkretni i tražiti stroži zakonodavni okvir. E, u svakom slučaju ja se veselim unapred e, budućoj suradnji sa izvjestiteljicom kolegicom McGinnis. Hvala lijepa. Hvala gospođo Dedej, hvala gospodine predsjedavajući. Ja također želim čestitati gospođi ne na određenom poslu i želim skrenuti pozornost i jednih i drugih na zakonodavstvo. U nekim zemljama članicama primjenjene su odredbe i propisi koji međutim nisu donijeli nikakvu satisfakciju poljoprivrednicima zato jer situacija ne odgovara zakonodavstvu. Ne možemo stalno trčati na, za prilagodbom distribucije, trebamo raditi i drugo. Dakle, mislim da moramo usvojiti europske odredbe. Veliki trgovački lanci prisutni su u gotovo svim zemljama članicama, dakle nema smisla imati zakonodavstvo u svakoj pojedinoj zemlji članici jer to neće na odgovarajući način urediti stanje proizvođača. Ja se radujem budući, budućoj suradnji sa gospođom Megines na ovom pitanju. Ja sam sama poljoprivrednicima i već se 20 godina borim s ovim problemom. No nadam se da će se na europskoj razini moći naći rješenja kojima će biti zadovoljni svi europski poljoprivrednici i kojima su ona potrebna. Gospodin Ozo, izvolite. Gospodine predsjedavajući, hvala. Kao što znate, poljoprivrednici su žrtve pritisaka velikih trgovačkih lanaca kojima je cilj je prodati po što nižoj cijeni, a to na štetu poljoprivrednih proizvođača koji moraju snositi gubitke kako bi mogli plasirati svoje proizvode na tržište. Dakle, zajamčene otkupne cijene su ukinute. Trebamo sada osigurati poljoprivrednicima minimalne cijene jer ispod te razine cijene oni neće više osvarivati prihod to dovodi naravno do minusa u proizvodnim poduzećima. Poljoprivrednici se organiziraju za plasiranje na tržište vlastitih proizvoda, zaobilazeći e, uobičajene kanale i stvaraju organizacije e, proizvođača. Neke zemlje članice su poduzele mjere potpore poljoprivredi, no to pokazuje neučinkovitost ZPP-a. E dakle, sada bi zemlje članice trebale vratiti tu ovlast u ruku. Hvala, gospodin De Castro. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam htio pohvaliti gospođu McGuinness na izvrsno odrađenom poslu i želio sam neke ista, nešto istaknuti što su već i kolege spomenuli. Kada je riječ o nepoštenim praksama i potrebi za europskim usklađivanjem propisa, naravno da je to nužno. Potrebna je bolja koordinacija između zemalja članica i to je cilj koji treba ostvariti ovo izvješće. Zatim želim istaknuti ono što je već rekla gospođa Aguilera, odnosno pitanje komercijalnih oznaka, odnosno private labels. Kada jedan trgovački lanac nije samo klijent poljoprivrednog prehrambenog sektora, nego e, je i konkurent, onda se e, stvara iskrivljavanje tržišnog natjecanja. Dakle, ja se moram natjecati sa e, jednom markom, ali ona je moj klijent također i tu nema sumnje dakle da to dovodi poljoprivredno eh, poduzeća u poteškoće. I to je nešto na što ovo izvješće treba svakako obratiti pažnju. Hvala. Hvala gospodine De Castro. De Castro, gospodin Flanagan ima riječ. Hvala lijepa. Želim čestitati također gospođi McGuinness na ovom mišljenju. Ono je zanimljivo, s toga se slažem, no važno je naglasiti sljedeće. Lakše je naći e, iglu u plastu sjena nego u bali. I također su i drugi kolege rekli da je razlog postajanja ovakvih nepoštenih praksi veličina poduzeća s kojima se posluje. Ako se želi pravedno postupati prema ljudima i ako se želi kupovati na pravedan način, zapravo javnost to ne prepoznaje da dolazi do takvih nepoštenih praksi. U Irskoj se je poduzelo nešto u sektoru pivarstva i također su ostvareni tu porezni potica ili olakšice, dakle e, čak i uz poslanje Guinnessa i mali proizvođači, male pivovare mogu preživjeti, a mogu i ostvarivati zaradu. Dakle, lokalno ljudi kada kupuju te proizvode mogu odlučiti zato jer se pročuje ako su poljoprivrednici dobili loš tretman od pivovara jer onda će ljudi se osvrnuti drugom proizvodu i to treba učiniti. Trebamo također smanjiti veličinu poljoprivrednih proizvođača u sektoru boća i povrća. Često čujemo da su poduzeća propala zato jer su prevelika. Zašto ne bismo mogli učiniti mi nešto slično, odnosno fragmentirati? Oni e, onda ne bi imali toliko više moći. Zanimljivo je ono što kaže Alan Smith, zato jer ono što sam e, čitao o onome što je rekao kolega, čini se da su rezultati pozitivni. Mm, no, ja nisam čitao izvore koje je čitao Alan, no e, zanimljivo je tu naglasiti zato jer e, to nema zubi, no Ta tigar ipak treba imati zube i nositi sa sobom oružje zato jer se E, postoje s ljudima koji neće stati ni pred čime kako bi ostvarili dobit bez obzira na učinak koji to ima na društvo. I treba razmotriti također Australiju gdje postoje proizvođačke skupine koje e, čine ono što je u javnom interesu. Dakle, to nam treba. Treba nam zakonodavstvo koje će ozbiljno postupiti s time. Imamo e, čitav niz rezolucija. Ja sam e, sudjelovao u izradi mnogih od njih i razgovarali smo mnogo o tome, a u Irskoj nas to frustrira. A sada treba nešto poduzeti. Nadam se da ćemo mi uzeti malj i, e, razbiti taj tvrdi orah. Talavera. Muchas gracias, señor Hvala predsjedavajući. Ehm, jako mi je drago zbog ovog mišljenja. Gospođa McGinnis je jasno rekla da će naše mišljenje igrati, ključnu ulogu zato što naš sektor je najviše pogođen odlukama koje će se donijeti. Nekoliko kolega je već reklo direktiva 29 eh, iz 2005. Ona štiti prava potrošača, zašto ne bi neko zaštitio proizvođače? Izvješće o stanju u vočarstvu pokazuje da nepoštene trgovačke prakse predstavlja jedan od glavnih problema koji pogađa proizvođače u tom sektoru proizvođače voća i povrća. To mm, prouzrukuje velike štete tim proizvođačima koji u velikom broju napuštaju tu industriju, iako imamo sve veći deficit voća i povrća u Europi. Ne mm, zbog nedostatka zemljišta i proizvođača, nego zbog nepoštenih trgovačkih praksi, zbog koje one napuštaju svoja gospodarstva i uskoro ćemo imati, prije ili kasnije imat ćemo krizu ukoliko ne budemo mogli proizvoditi vlastitu hranu. Inicijative koje su do sada prihvaćene pokazuju određenu, određenu razinu odlučnosti i određenu velikodušnost nekih e, distributera, ali to znači da su, da se proizvođači boje da e, e, prosvjeduju da se boje da će izgubiti ugovore. Evropska Unija ne može se zaustaviti samo na dobrim namjerama, nego nam treba direktiva. Imamo veliku šansu ovdje za Europsku uniju da se bori protiv euroskepticizma i da pokaže da EU ima vrlo korisnu ulogu u ovom sektoru koji je e, zaista teško pogođen. Dakle, treba nam jaka direktiva da ih zaštitimo. Hvala gospodine predsjedavajući. E, ja ću dodati svoj glas ovim komplementima gospođe McGinnis na njenom radu. Kolege, se po prvi put čuti da ZPP e prolazi kroz jednu od najvećih kriza. Imamo uh, gospodarsku krizu u Kini, ruski bojkot, veće troškove proizvodnje. To su sve čimbenici koji objašnjavaju tu krizu. Ali tu postoje još neki elementi, nepoštene trgovačke prakse i zlouporabe u lancu opskrbe hranom predstavljaju opterećenje koje već dugo godina nosimo i koje je pogodilo drživost poljoprivrednih prihoda. Poljoprivreda je uvijek najslabija karika u lancu opskrbe hranom. Stoga moramo e, stati u kraj sadašnjoj situaciji i promicati bolju ravnotežu između interesa različitih dionika u lancu opskrbe hranom. Prijedlog komisije jasno je je sasvim neadekvatan i to stoga što nam trebaju pravila za razinu Europske unije koja će osigurati jednak tretman za sve dionike, kao što je izvjestiteljka i rekla. Ako Europa želi pokazati svoju posvećenost poljoprivrednicima i svoju opredjeljenost, mora se obvezati na izradu pravila koja će zabraniti takve prakse. Mislim da bismo na taj način mogli uputiti jasan pozitivan signal poljoprivrednicima u Europskoj uniji. Hvala predsjedavajući. Hvala, riječ ima gospodine Ašvac. Hvala vam gospodine predsjedavajući i želim zahvaliti također gospođi McGinnis na odrađenom poslu i želim iznijeti nekoliko razmišljenja koja se temelje na mojem iskustvu u ovom sektoru. Također tu postoji prekogranični element, e, veći broj trgovačkih lanaca djeluje u više zemalja, ja doista shvaćam da je to pitanje jedinstvenog tržišta, no ipak sumnjam da bi e, zakonodavstvo na europskoj razini bilo odgovarajuće rješenje. Ja sam uvijek sklon jednom blažem e, pristupu, a mislim da je to najbolje rješenje razmjena najbolje prakse umjesto razrade zakonodavstva koje bi samo po sebi bilo praktički protivno tržišnom natjecanju i slobodnom tržištu, a također bi ga bilo nemoguće provesti. E, jasno je da bi došlo do nepoštenih trgovačkih praksi, ja sam to osjetio na svojoj koži i ne slažem se s onima koji su e, podržali mišljenje e, pravobraditelja za industriju zato jer zapravo e, stavljanje na crni popis je snažan, snažno oružje na koje obraćaju pažnju trgovci također. Također kao posljedica toga prepoznao sam brojne dokaze postojanja ugovora nove generacije, kako ih ja zovem, dakle o cijenama između dobavljača i e, veletrgovaca i oni zajednički dijele i e, obveze, a i koristi. No, posljednje razmišljanje koje želim e, iznijeti jest da ne smijemo izgubiti iz vida važnost poticanja poljoprivrednika, odnosno ponuđača na bolju suradnju, na kvalitetniju proizvodnju i na korištenje u vlastitu korist zakonodavstva koje već postoji. Evo imam jedan konkretan primjer iz svoje zemlje. Mi imamo zakonodavstvo koje je sada ublažilo odredbe o tržišnom natjecanju što e, omogućuje organizacijama proizvođača stvaranje jedne kritične mase koja zauzima 30% tržišta. Oni su slobodni to učiniti na temelju zakona. No, u praksi do toga nije došlo, nego je došlo do okrupnjavanja 10 do 15% tržišta. Dakle, one ne koriste to zakonodavstvo koje je razrađeno njima o korist. Ja jesam poljoprivrednik, ali moram tu kritizirati industriju. Oni koji prosjeduju kada su cijene niske, treba ih pitati jesu li e, popravljali e, situaciju kada je ona bila dobra ili sada žele nešto učiniti kada je ona loša. Dakle, trebamo staviti veći naglasak u izvješću na E, poticanje e, samih poljoprivrednika da stvore sami za sebe čvršću poziciju. Riječ gospodin Bogović. Hvala. Ja također e, želim čestitati gospođi Merit McGuinness. Slažem se sa gospođom McGuinness u ovom izvješću spominju se ključni problemi prošlih godina i važno je da o njima dovoljno često razgovaramo. E, mi smo imali pet e, rezolucija Europskog parlamenta na tu temu. Meni je drago što ovo izvješće mogu povezati sa izvješćem Milan u kojem on govori o organizacijama proizvođača i o poticajima u sektoru proizvođača voća i povrća. Jer važno je da imamo organizacije proizvođača. E, to je važno kako bismo mogli razgovarati o trgovačkim lancima. Važno je da u ovim izvješćima podržimo ruralna područja. E, to je naša zadaća, a ne zadaća odbora IMKO. Ja podržavam e, ideju da se donese snažni zakonodavni akvir. Jer u prošlim godinama se dogodilo sljedeće. na jednom malom tržištu veliki trgovački lanci mogu potpuno ono potpuno uništiti situaciju za proizvođače. To je na primjer bio slučaj u Sloveniji. E, domaća ponuda jednostavno ne dopire do krajnjih potrošača. Zato želim, e, smatram da moramo dalje nastaviti raditi na ovom E, rješavanju ovog problema. Potrebne su nam minimalne cijene ispod kojih se ne može ići. Inače nećemo imati održivu poljoprivredu. Hvala lijepa. Hvala Marta Rabela Želim također zahvaliti gospođi McGinnis e, i želim joj čestitati na sposobnosti da tako e, brzo dođe do cilja u toliko malo stanica. Želim joj čestitati naročito na e, prvom članku, zato jer se u njemu naglašava potreba da se da veća ugovorna moć poljoprivrednicima i također podržavamo ovaj kolektivni aspekt pregovora. I u paketu za mlijeko su ti pregovori već predviđeni Naravno, kolektivni pregovori e, su potrebni zato jer su tada cijene bile visoke e, i e, tada nije došlo do organizacije proizvođača, a sada kada su cijene pale, oni bi se željeli organizirati. Trebali bi dakle zajednički pregovarati, no sada su prilično podijeljeni i zbog toga su izloženi pritiscima velikih, velikih trgovačkih lanaca. Zatim, moja druga napomena ne odnosi se na borbu protiv e, nepoštenih praksi, nego se želim pridružiti inicijativi e, kolege Karana o rasipanju hrane. Znamo da se svake godine bacaju tone hrane, dakle 80 kg po glavi godišnje po glavi talijanskog stanovnika. Dakle, to je nešto to bi trebala riješiti Europska unija na vlastitoj razini. Dakle, trebalo bi e, omogućiti donaciju proizvoda koji e, su još uvijek dobri za konzumaciju i to bi moglo omogućiti e, se poreznim olakšicama, to nas ne bi ništa stajalo. Trebamo potaknuti zemlje članice, kao što je naglasio povjerenik Šemeta na to i potaknuti velike trgovačke lance da e, poklanja e, viškove hrane. A znamo da e, je sve veći broj siromašnih u Europi sa 28 zemalja članica. Hvala gospodine Darabella. Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici i e, reći nešto o čemu se razmišlja u Njemačkoj, a to je e, na razini e, mljekarske industrije e, koja ima utjecaj na cijenu mlijeka. Naravno da imamo nekoliko Eh, otkupljivača mlijeka, dakle koje imaju eh, one eh, lokalna mljekarstva imaju veliku moć na tržištu jer proizvođač naravno svoje mlijeko isporučuje lokalnom mljekarstvu. Kad jedan poljoprivrednik napusti mljekarstvo e, zato što nije zadovoljan ugovorom zapravo ne može svoje e, proizvode prodati nijednom drugom mljekarstvu jer mljekarstva međusobno e, surađuju i podržavaju jedni druge. Dakle, proizvođač mlijeka je to u nepovoljnoj situaciji Dakle, ne samo trgovački lanci, nego i e, prerađivači mlijeka već rade, e, vrše pritisak na proizvođače mlijeka. E, na ambalaži bi trebalo stajati odakle mlijeko potječe, a ne samo gdje je mlijeko prerađeno, odnosno gdje je zapakirano Dakle, e, kada su zbog štrajka mlijek, proizvođači mlijeka prestali isporučivati mlijeko, onda su mljekarstva jednostavno uvezla mlijeko iz Poljske i drugih zemalja. E, dakle, proizvođači moraju imati pravo na štrajk, međutim e, zbog toga što nema oznake na ambalaži odakle je mlijeko, proizvođači nemaju tu moć. Dakle, moć na tržištu uvijek ima veze sa e, informacijama na, e, o, e, o porijeklu proizvoda na ambalaži i mislim da je to nešto na čemu moramo poraditi. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Kaputo. Hvala gospodine predsjedavajući. Neću duljiti zato jer i ne želim ponavljati ono što je već rečeno. Htio sam čestitati kolegici McGinnis u prvom redu zato što je odradila sjajan posao, ali i kao drugo na vrlo konkretnom mišljenju. Ovo mišljenje o nepoštenim e, trgovačkim e, praksama je zapravo nešto što obilježava cijeli e, kontinent. Mi smo prije govorili o poljoprivredi, razmotrili smo neke njezine bitne aspekte. Ovo je jedan od negativnih podataka koji je zajednički svim zemljama članicama. Dakle, mi moramo tu odlučno djelovati, a Također se slažem e, da tu treba dati vodeću ulogu u ovom odboru, zato jer je ovo pitanje koje je u nadležnosti ovog odbora. Ja se zalažem e, za jačanje zakonodavnog okvira kao što je i naglašeno u članku šestom. Dakle, moramo djelovati protiv e, nepoštenih e, trgovačkih e, praksi i također prijevara i lošeg postupanja prema proizvođačima. No, kao što su neki i drugi kolege rekli, trebamo istaknuti još neke druge elemente, a to je naročito pridavanje veće važnosti organizacijama proizvođača. Često o tome govorimo kada je u tijeku neka kriza, no treba ipak naći načina da se njima da veća uloga i veći prostor i to, bih to bi smatram trebalo biti doista korisno. I na kraju želim e, istaknuti pitanje private label, odnosno vlastitih e, oznaka trgovačkih e, lanaca koje su možda jedan od uzroka iskrivljavanja tržišnog natjecanja i trebamo se tome posvetiti ne samo u ovom predmetu nego i drugim prilikama kako to ne bi išlo na štetu naših poljoprivrednika. Hvala gospodine Kaputo. Riječ ima gospodin Nikolson. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se želim pridružiti čestitkama izvjestiteljici. Svi se slažu da je ovo izvješće stiglo doista pravovremeno. Nadam se da će se ono iskoristiti za stvaranje ozračja u čitavoj Europi gdje ćemo imati bolji nadzor nad situacijom nego što je to sada slučaj. Dakle, ono o čemu se ne govori, ali ipak veliki problem, e, je, su ipak trgovački lanci. Niti jedna europska institucija, niti jedna nacionalna vlada nije spremna učiniti ništa kako bi se s njima suočila. Ja sam e, slušao ono što je govorio gospodin Šmec i o, o bezukom e, tigru. Mislim da to nije ispravno reći, zato jer je to bila prva osoba koja je učinila nešto u ovom području, da taj pokušaj nije bio savršen, da istina je da oni nemaju dovoljno no ipak ovo je jedan prvi korak. Moram reći da e, nema smisla uvoditi europske propise ako se oni jednako ne provode svugdje. ako razmotrimo sadašnje stanje europskog zakonodavstva gdje se ono samo djelomično provodi u nekim područjima, a ne u svim područjima, pa ona, mislim da se tu izlažemo određenim poteškoćama. Također se slažem sa onime što je rečeno o vlastitim markama ili oznakama. Mislim da je to jedna od prilika koje iskorištavaju veletrgovci kako bi razvili vlastiti brend, no um, to ugrožava tržišno usmjerenje u drugim područjima i um, to prepoznajem naročito na lokalnoj razini. Povremeno razgovaram e, s proizvođačima čipsa ili prženih krumpirića ili e, kobasica ili mesa i njima često veletrgovci kažu da trebaju proizvoditi to upravo za njihove potrebe, jer e, veliki trgovački lanci žele osvojiti što veći udio na tržištu, a oko toga se sve vrti. Nadam se da će izvjestiteljica biti to u stanju, a istaknula je važnu otvrdnju, odnosno da ovaj odbor mora imati e, čvrstu poziciju u ovom e, postupku i u ovoj raspravi, a mi ćemo je podržati kako bismo mi u ovom odboru doista mogli omogućiti da se naš glas čuje. Mogli bismo se e, baviti popisom želja koje bi bile neostvarive ili si možemo zadati prioritete koji su e, ostvarivi i nadam se da će izvjestiteljica to moći prepoznati. Hvala lijepa. Gospođa Garcia ima riječ. Hvala lijepa. Kao i većina kolega, ja podržavam gospođu Meginis i njezin nacrt mišljenja. E, ovo, mi smo e, ovo uvijek podržavali na ovom odboru, moramo dakle postići veću sigurnost za poljoprivredne proizvođače i zato je važno da tu e, snažno izrazimo svoje stajalište. <clears throat> govorimo o, o tržno orijentiranoj poljoprivredi, o tome da sektor mora biti, odnosno postati profitabilan, ali moramo razmišljati i o političkim uvjetima u zemljama članicama, a to u mnogim slučajevima znači da su poljoprivredni proizvođači zapravo bespomoćni E, najjednostavnije bi bilo nakon što smo 2013. E, imali kolaps e, možda bi komisija trebala ići malo dalje, biti malo odvažniji i poslati, odvažnije i poslati jasan signal. Ja u svom slučaju podržavam ovu inicijativu kao korak u tom smjeru i mislim da će E, zahvaljujući tome situacija biti bolja za sve dionike. Najbolje prakse e, su tu važne, mislim da trebamo pogledati e, dobre prakse gdje one postoje. Također u sektor distribucije je pokazao da E, oni nisu baš jako zainteresirani za poštene trgovačke prakse i to je jedna od najvažnijih e, uzroka naše zabrinutosti. Mi ćemo u svakom slučaju e, na vrijeme predati naše amandmane. Čestitam gospođi Meginis na sjajnom radu i naporima koje je uložila i velikoj srčanosti i borbi koju je pokazala kad govorimo o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse. Smatram, kao i većina kolega, da bi se donošenjem direktive na europskoj razini doprinjalo suzbijanju nepoštene trgovačke prakse i to je važno zato što nepoštena trgovačka praksa može imati niz izravnih posljedica za male i srednje poljoprivrednike i poduzetnike, a može dovesti do njihovog propadanja. Zbog toga mislim da je jako važno uspostaviti jednake tržišne uvjete za male i srednje poduzetnike i malu prodaju s jedne strane i velike multinacionalne proizvođače i trgovačke lance sa e, druge strane. Kako bi se suzbila nelojalna konkurencija, ekonomska ovisnost, ali i ucjenjivanje kojem su poljoprivrednici izloženi, posebice u Hrvatskoj, potrebna su nam jasna pravila i taj problem ne možemo rješavati na dobrovoljnoj razini ili ga prepuštati nacionalnim vladama jer se one ne žele zamjerati trgovačkim lancima. Prema istraživanju koje je prošle godine provela Europska komisija, čak 96 od 100 ispitanika predstavnika tvrtki iz prehrambenog sektora potvrdilo je da su barem jednom bili izloženi nepoštenoj trgovačkoj praksi i taj nas podatak treba zabrinuti. Radi uvjeta koje trgovački lanci postavljaju svojim dobavljačima Njihovo poslovanje je sve opterećenije skupim financijskim nametima koji ugrožavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i male tvrtke. Oni se boje da će biti izbačeni sa polica ili podvrgnuti još većim obavezama pa o tome ne žele govoriti javno. U Hrvatskoj trgovački lanci otkupljuju kvalitetne poljoprivredne proizvode po mizernim cijenama e, i te proizvode prodaju pod svojom robnom markom, ali ne na hrvatskom tržištu, već na tržištu zapadne Europe. U Hrvatskoj u trgovačkim lancima nalazi se meso iz uvoza staro i po nekoliko godina, ali zato što ga trgovački lanci prepakiravaju oznaka o podrijetlu kao i datumu proizvodnje naravno ne odgovara istini. Zbog nepoštene trgovačke prakse značajno rastu troškovi i padaju prihodi poljoprivrednicima i prema mojim informacijama veliki trgovci zloupotrebljavaju često eh, nepotpune uvjete iz ugovora svoje troškove i rizike prenose na dobavljače, dakle na poljoprivrednike, nepošteno raskidaju ugovore i zlorabe povjerljive informacije i zato se zalažem da donesemo jasnu regulativu na razini Europske unije. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospođi McGinnis. Imam e, nekoliko komentara. Ja mislim da kada se radi o zakonodavstvu o regulativi za e, poljoprivrednu proizvodnju mislim da dobrovoljno sudjelovanje neće biti odgovor i rješenje za probleme. Španjolska vlada je navedena kao primjer e, za, zbog onoga što je učinjeno u mljekarskoj industriji, to je spomenula i gospođa McGinnis. Međutim, stvarnost, ono što se doista događa u E, Galiciji u e, mljekarskom sektoru pokazuje da ono što je e, španjolska vlada učinila nije, da od toga nije bilo nikakve koristi. Od lipnja dolazi do mobilizacije zapravo i 5,6 milijuna litara mlijeka čeka na isporuku jer su uvjeti isporuke, odnosno poslovanja, potpuno neodrživi. Dakle, zapravo se radi o jednom štrajku proizvođača mlijeka kako bismo mogli mobilizirati ljude, jer tu se radi o ogromnoj količini mlijeka, Galicija proizvodi oko 50% ukupno, e, ukupne količine mlijeka koja se proizvede u Španjolskoj nije dovoljno e, dovesti ljude za pregovarački stol. E, dakle, moramo pogledati što se tu događa i moramo se vratiti javnim politikama, e, a to zahtjeva da se i postignuti sporazumi primjenjuju. Hvala lijepa. Gospodin Zulo ima riječ. Hvala. Želim zahvaliti kolegici McGuinness koja je u ovom kratkom tekstu uspjela se dodirnuti svih osnovnih aspekata ovog problema. Pitanje nepoštenih trgovačkih praksi u prehrambenom lancu je već dugi niz godina poznato, o tome sada već dosta govorimo, no ja bih se htio vratiti na glavni pojam. Danas razgovaramo o tome zato jer vidimo da E, propada dobrovoljna inicijativa. Dakle, ne možemo nastaviti na taj način. Moramo donijeti odluku i pobrinuti se da e, se to više ne radi na dobrovoljnoj osnovi. Te prakse ugrožavaju najslabije karike u tom lancu, a prva ta karika su potrošači. Mi se sada bavimo međutim pitanjem e, proizvođača. Kada je riječ e, o proizvođačima, dan danas oni su slabi, nemaju dovoljno gospodarske moći, nisu u stanju se organizirati i nemaju dovoljnu ugovornu moć e, kako bi se suprotstavili prevelikoj moći velikih trgovačkih lanaca i zbog toga moraju trpjeti nepravedne, nepoštene ugovore, neprihvatljive uvjete koji im ne osiguravaju više niti golo preživljavanje. Dakle, u ovom kontekstu mi moramo biti jedinstveni, jedinstvena Europa, moramo pomoći ovom poljoprivrednom sektoru koji smatram ako ovako nastavimo ne, se neće moći održati. Osim proizvodnje u poljoprivrednom sektoru bitno je plasiranje na tržište i distribucija. Dakle, ovom našom inicijativom moramo otvrditi neka načela, smjernice ili barem minimalne zahtjeve kojima će se morati prilagoditi sve zemlje članice. A u tom postupku moramo se pobrinuti da ne odbacimo dobre prakse u zemljama članicama. Dakle, usvojimo direktive, ali nastavimo pri tome i valorizirati dobre prakse u zemljama članicama. Hvala. Merci, merci. La parole Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Rope. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Dopustite da se i ja pridružim čestitkama gospođi McGinnis. Ja se nadam da će ovaj dokument e, biti koristan. Mi imamo situaciju u Litvi gdje je parlament pokušao regulirati tržište mlijeka, međutim, nažalost, to nije dalo željene rezultate i to zato što nismo našli načina regulirati zapravo e, ponašanje trgovačkih marže e, trgovačkih lanaca. E, sada skupljamo potpise na jednoj peticiji proizvođača mlijeka gdje tražimo od europskih institucija da uvedu e, jedan obvezni e, regulatorni sustav za e, lance opskrbe hranom. Danas naši proizvođači su bespomoćni, nitko ih ne štiti. Oni dobivaju e, za svoje proizvode samo toliko da, tek toliko da ne bankrotiraju. Ove godine zbog ruskog bojkota su pretrpili velike štete i sva podrška za proizvođače je potpuno nedovoljna i e, nema nikakvog e, smisla ni značenja. E, dužnost naših nacionalnih e, nadležnih tijela i europskih institucija je da proizvođači dobivaju e, fer cijene za svoje proizvode inače problemi neće moći biti riješeni i nije bitno o kojem se proizvodu radi, da li se radi o mlijeku ili krumpirima. U svakom slučaju e, teško je shvatiti zašto se dopušta da se za istu kvalitetu proizvoda plaćaju različite cijene u različitim dijelovima tržišta. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Daltan. Hvala lijepa. E, kad smo e, povjerili ovo izvješće gospođi Megini, znali smo da će e, ona dobro odraditi posao i nismo nije, ona nas nije razočarala. Htio bih reći dvije stvari. Kada smo pokušali dati veću moć proizvođačima, komisija nas je prisilila da ograničimo E, organiziranje proizvođača na najviše 15 do 20% tržišta. Možda se pitate zašto je to tako učinjeno kad pogledamo da je e, brzina kojom rastu velike distribucijske e, mreže ogromna. Danas imamo takve tvrtke koje pokrivaju više od 15% ukupnog E, prometa. Dakle, radi se o ratu između, ratu e, između distribucijskih lanaca i proizvođača kako bi se smanjile e, cijene proizvoda. Dakle, koja je tu filozofija komisije što se tiče poštenog tržišnog natjecanja? Tržišno natjecanje bi trebalo zaštititi naše proizvođače i naše potrošače mi u Europi imamo visoku stopu nezaposlenosti i kako ćemo e, postići e, tržišno natjecanje koje će e, koristiti našim potrošačima i proizvođačima. Moramo se pitati to pitanje jer ako zakonodavstvo kojim se regulira tržišno natjecanje <clears throat> us u uzima u obzir interese naših građana, potrošača, onda se neće dalje podržavati mjere koje zapravo ne, nisu u interesu naših potrošača. Ja ću u svakom slučaju podržati gospođu McGinnis i njezin, njezin, e, u daljem radu na ovom izvješću. Sljedeći govornik, hvala lijepa. Dakle, doista postoje neravnoteže unutar lanca opskrbe hranom, a e, mlijeko je tu e, primjer za e, primjer za to. Jedna od stvari koje moramo osigurati po mom mišljenju je da su sami proizvođači aktivno uključeni u reguliranje lanca opskrbe hranom i svi to želimo vidjeti, dakle da se oni aktivno angažiraju. Mislim da e, bi komisija trebala e, pogledati taj, e, tu inicijativu ono što nam je potrebno je koordinacija unutar Europske unije i tu nam je potrebna pomoć komisije kako bismo postigli tu koordinaciju. Još jedna stvar koja postaje e, uočljiva je da što su lanci opskrbe dulji, to je vjerojatnije da će se pojaviti problemi. I što su ti lanci dulji, pojavljuju se više problema i što se tiče zaštite okoliša i što se tiče borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, postoji mnogo razloga, ne samo borba protiv klimatskih promjena, nego i osiguranje kvalitetnih e, proizvoda za naše potrošače traži što kraće lance opskrbe. Jim Nicholson je e, rekao važne stvari. Mislim da postoje dva slona u e, prostoriji i s jedne strane naravno trgovački lanci, s druge strane potrošač. Potrošač je po mom mišljenju jednako moćan koliko i trgovački lanci. E, samo e, samoposluživanja će odgovoriti na zahtjeve potrošača. Dakle, proizvodi, e, e, potrošači će e, zatražiti da se na police stave proizvodi koje i onda će trgovački lanci staviti te proizvode na police. Kada su od potrošači zatražili od trgovačkih lanaca da se garantira da proizvođači iz zemalja trećeg svijeta dobivaju fer cijene za svoje proizvode, onda se to i dogodilo. Većina e, trgovačkih lanaca sada na svojim policama ima proizvode e, na kojima stoji da su e, proizvođači dobili fer cijene za svoje proizvode. Imamo oznaku fair trade Međutim, nemamo tak ekvivalent toga za naše vlastite proizvođače. E, dakle, kada se radi o proizvodima koji su proizvedeni u Europskoj uniji, mi kao potrošači nemamo pojma o tome je li proizvođač dobio fair cijenu ili ne. E, informacije imamo o tome da li je e, proizvod e, e, ekološki proizveden, da li je vođeno računa o dobrobiti životinja, ali ne znamo da li je EU proizvođač dobio fair cijenu za svoj proizvod. Dakle, moramo uvesti i to da se potrošače informira o tome je li EU proizvođač dobio fair cijenu za svoj proizvod Mm, mi smo u Engleskoj i Walesu razgovarali o ovome i zanimljivo je jedna od stvari koje su pritom e, rečene je da e, cijela ta problematika e, zakonodavstva, regulative tržišnog natjecanja je tu vrlo važna i dakle moramo se hitno pozabaviti e, regulativom tržišnog natjecanja u Europskoj uniji. Dakle moramo priznati ne samo moć tržišnih e, trgovačkih lanaca nego i naših proizvođača, e, potrošača 20-30% naših potrošača bi bilo spremno platiti više za hranu proizvedenu u EU uniji kada bi imali garancije da e, će taj novac e, koji plaćaju ta dodat, taj dodatni novac otići proizvođačima. Dakle, moramo e, voditi računa o tome imamo potrošače koji su spremni platiti više, kojima je stalo do toga E, dakle 20-30% njih je spremno platiti više za hranu proizvedenu u Europskoj uniji, ali samo ako postoji dakle schema e, certifikata i e, mislim da bismo se to, time trebali hitno pozabaviti. Hvala gospodin Benli, gospodin Buda. Hvala lijepa predsjedavajući, bit ću vrlo kratak, želim čestitati izvjestiteljici na određenom poslu. Od slučnog je značaja imati ovakvo zakonodavstvo. U našem odboru za poljoprivredu mi svi znamo da nije teško nešto proizvesti, nego je teško prodati i zato nam svakako treba takvo zakonodavstvo. Svi se sjećamo kako je teško uvoditi propise u ovoj oblasti ako e, se samo osvrnemo unatrag i pogledamo recimo pokušaj da se regulira označivanje eh, mesnih proizvoda. Bilo je dosta otpora kod proizvođača. Nešto što su kolege pomenuli, to je interes potrošača. Naravno, želimo zaštititi interese proizvođača, poljoprivrednika, ali taj interes direktno je vezan za interes potrošača. Potrošači trebaju znati eh, kakve proizvode jedu. Eh, kolegice iz Njemačke je rekla da je to dosta tamo kod njih e, prisutno. Recimo mlijeko koje se prodaje u tetrapaku u Njemačkoj e, dolazi iz neke druge zemlje, kupuje se tamo. Mi ne možemo potrošače kazniti za to, nego trebamo mm, gledati šta rade, šta radi malo prodaja, barem se u Rumunjskoj to prati. Trebamo se fokusirati na interes potrošača i oni trebaju znati što jedu i njihova je odluka to hoće li jesti hranu iz Vijetnama, Kine ili Europske unije. Hvala, gospodin Des. Hvala lijepa. U ime... Hvala lijepa. Želim e, zahvaliti gospođi Meginis, doista je e, uključila sve važne e, stvari. Znamo da je naša e, kolegica Meginis, naša predsjednica, e, jako stručna za ovo područje. E, neki kolege su već govorili o stvarima koje sam i ja htio reći. Dakle, na ovom području doista moramo hitno djelovati. Jedan proizvođač je svoj proizvod isporučivao deset godina, pod jednim nazivom i e, pod jednom robnom markom i onda je drugi e, proizvođač e, svoje proizvode počeo e, isporučivati i e, to je u maloprodaji bilo pod istom, e, istim nazivom, pod istom rodnom markom u prodaji i tako da potrošači nisu imali šanse primijetiti promjenu isporučitelja kada bi na ambalaži bilo označeno ko je isporučio proizvod onda bi to bilo moguće primijetiti. Dakle, moramo o tome voditi računa, također i o e, ugovorima koji se e, potpisuju. E, ja znam da će ovo izvješće biti napisano na način da se zaštite interesi proizvođača i ja ću dati svoju podršku tome. Hvala lijepa. Gospodin Pove ima riječ. Monsieur le Président, euh, je voulais d'abord euh, saluer le, le courage de Madame Guinness parce que ce n'est pas le premier rapport sur la chaîne alimentaire. Dopustite mi da se zahvalim gospođi McGuinness na njenoj hrabrosti. Ovo nije prvo izvješće o prehrambenom lancu, nije prvo izvješće o kojem govorimo o potrebi pokrivanju troškova i osiguravanja toga da uh, proizvođači zaista mogu prodati svoje proizvode po cijenama koje će pokriti te troškove i da moramo dobiti bolji rezultat iz dodane vrijednosti između proizvođača, prerađivača i distributera. Bilo je već nekoliko izvješća o tome i ovo je nažalost još jedno izvješće vlastitoj inicijativi Europska komisija je ta koja odbija da se pravi napredak po ovom pitanju, da učini bilo što i da iznađe odgovor. Jedini odgovor koji smo imali u raspravi o reformi ZPP p-a bio je blokada našeg eh, prijedloga, pogotovo prijedloga o zajedničkoj organizaciji tržišta. o, o čemu e, da razgovaramo sa gospodinom Hoganom, šta je preostalo, o čemu da se razgovara. Ako želite osigurati da se ravnopravno sve podijeli u ovom opskrbnom lancu, treba se donijeti jasna rezolucija. 5. E, listopada imat ćemo, e, vidjet ćemo gospodina Hogana u parlamentu u Strasburu i moramo mu dati ultimatum. E, nisam razumio što ste rekli. U redu. Sutra, dakle sutra već imamo sastanak, to je vidjet ćemo gospodina Hogana, sutra mu trebamo jasno reći da ili da donese zakonodavstvo o osnovnim potrebama poljoprivrednika i toj podjeli vrijednosti ili nemamo što da radimo s vama. Znači ćemo slušati govore iz komisije koje neće donijeti rezultate. U tom slučaju predlažem da odbor za poljoprivredu e, stane sa tim pretvaranjem i sa tim pretvaranjem da se razgovara uopće sa komisijom. Hvala gospodine Bove. Da ću sada riječ u gospođi Megines da sumira za okruži debatu o ovom vrlo dobrom izvješću. I onda ćemo preći na glasovanje, što je posljednja točka za jutarnji dio. Hvala na svim komentarima i onima koji su izrazili podršku i onima koji su pokrenuli pitanja. Imali smo 27 govornika na spisku. U svakom slučaju to pokazuje zanimanje odbora za ovo pitanje. Hoću biti oprezna i iskrena ovdje sa kolegama. I hoću da pročitamo ono o čemu se radi u izvješću i da vidimo ono što mi možemo raditi kao odbor za poljoprivredu. Mislim da je Jim Nicholson e, rekao da ako se fokusiramo možemo dobiti učinkovit rezultat. Ako pokušamo staviti sve ovo izvješće možda ćemo više izgubiti nego što nam je to bila namjera u početku. Zamolio bih kolege iz svih političkih grupa da se sjete da odbor IMKO i njihovo izvješće je otvoren za amandmane i preko kolega u tom odboru možete prezentirati amandmane na izvješće koje je po prirodi svoje šire od ovog, a rok za to je četvrtak 17. rujan. Što se tiče vlastitih e, proizvoda supermarketa, gospodin Del Castro je pokrenuo to pitanje. Trebamo biti pažljivi i vidjeti gdje ćemo amendirati izvješće o tome. To je vrlo važno pitanje, ako to možemo povezati direktno sa poljoprivrednicima, s tim ću direktno raditi s vama. Ima mnogo, mnogo ideja, napravila sam puno bilješki o svim sugestijama i na kraju ono što je rekao gospodin Bove, tu nisam da bih branila gospodina Hogana, on to sam može dobro učiniti. On je povjerenik, u stvari jedini s kojim sam ja radila, koji je iznio ovo pitanje i gospodin Juncker, ako pročitate njegove zaključke od prošlog tjedna, isto tako je pomenuo ovo pitanje. Nemamo rješenje, ali barem imamo orijentaciju komisije koja je pokazala da je zainteresirana za ovo područje. I na kraju ovdje smo zato što mnogi od nas i vi isto tako ste tražili da se djeluje. Došlo je do napretka u ponašanju u nekim slučajevima u opskrbnom lancu, ali mnogi od nas govore o tome da se treba donijeti zakonodavstvo u tom pogledu. Krajem ove godine vidjet ćemo izvješće komisije o tome treba li dalje djelovanje za ova pitanja. U stvari izvješće neće biti objavljeno krajem ove godine, nego će biti vremenstveno za sljedeću godinu. Radujem se amandmanima i zajedničkom radu sa svim izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Merci, merci Hvala gospođo Meginis na ovim pojedinostima i za kvalitetu vašeg rada na ovom mišljenju. Debata je pokazala koliko stvari je ovdje u pitanju, pogotovo s obzirom na okolnosti koje smo svi svjesni. Sada predlažem da pređemo na posljednju točku za jutarnji dio. Donc, comme je l'évoquais à l'instant, je vous demandais quelques... Kao što sam upravo rekao, samo da se još skoncentriramo još kratko, ako možemo pogledati izvješće gospodina Sjekjerskog. Obsolet. Comme vous le savez, Radi se o stavljanju izvan snage starih akata, kao što je on sam rekao jučer popodne nije mogao biti nazočan na glasovanju o tom izvješću zato što sudjeluje na sastanku vijeća ministara u Luksemburgu i spričava se zbog toga. Dakle, on je pozivao da odbor ne stavi izvan snage direktivu o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u i mastima s obzirom da je to pokriveno a tu je i uredba iz 2006. godine o privremenom sustavu za industriju šećera. Imajući to u vidu, tražimo suglasnost sa vijećem gospodin Sjekerski je iznio amandmane na izvješće gdje se poziva na jedinstveno tržište u pravnom osnovu. Odbor za pravne poslove je podržao prijedlog za pravnu osnovu, tako da ne bi trebalo biti problema da se ovo usvoji. Prvo ću na glasovanje dati eh, amandman gospodina Sjećerskog. Dakle, dodatna pravna osnova odbor za pravne poslove je podigao zadršku, tako da su stvari podržali ovaj amandman. Imali eh, suzdržanih dvoje, dakle, amandman je usvojen. Sada trebamo glasovati o zakonodavnom prijedlogu. Otvaramo glasovanje. Završeno je glasovanje. Dakle, imamo 36 glasova za, ni jedan protiv i dva suzdržana. Dakle, prijedlog se usvaja. Hvala. Zakonodavna rezolucija. Sada je završeno glasovanje. Usvaja se sa 37 glasova za i 2 suzdržana. Hvala. Time smo završili glasovanje. I završili smo rad za jutarnji dio. Vidimo se ponovo u 15 sati kada nastavljamo s radom. Dobar tek. Yes. 12 29 29